Stanno le 10. Dear colleagues. Dragi kolege, možemo eh, započeti sa sastankom. The first point it is the adoption of the agenda. Prva točka je usvajanje dnevnog reda na zahtjev izvjestitelja izvjestitelja i sjeni. Razgovarat ćemo o glasovanje o GMO-u stavak 14 je odgođen za četvrtak 11. studenog ujutro. Složili smo se sa izvjestiteljima, točka 18 i 19 će biti zamijenjene i ukoliko nema primjedbi možemo usvojiti nacrt dnevnog reda s ovim izmjenama. Druga točka. Priopćenja predsjednika. Prva najava se tiče Iluka. Imamo izmjenu rasporeda. Dobit ćemo prvo stajalište vijeća o iluku od neprenamjeni zemljišta umjesto da se to napravi na, na plenarnoj sjednici u studenom. To će biti izmijenjeno razlog za ovo je što bi vijeće htjelo da se drugo čitanje dogodi tijekom latvijskog predsjedništva. Gospodin Torvald, izvjestitelj, on to nije, ne podržava ovu odgodu, ali nakon razgovora sa izvjestiteljima i Sjene odlučio je e, u duhu dobre suradnje odgovoriti pozitivno na ovaj zahtjev. Novi raspored je sljedeći. Najava stajališta vijeća u bit će u prvom, u prvoj, na prvoj plenarnoj sjednici u siječnju. Razmatranje nacrta preporuka u Enviju 21. i 22. siječnja, rok za amandmane 27. siječnja, glasovanje u odboru 23. i 24. veljače i glasovanje u, na drugoj plenarnoj sjednici u veljači. Izvjestitelj je zatražio riječ. Hvala vam uznemiren sam zato što nam je jučer prišla jedna osoba koja eh, je rekla da vijeće objašnjava ovo zavlačenje na način da veli da parlament, eh, da je parlament razlog tome. I to nije istina. U 3. lipnja došlo do eh, sporazuma u vijeću i ono tad međutim oteže, a to nije prihvatljivo. Kao što sam rekao u ovom priopćenju, e, zahtjev dolazi od strane vijeća i zahtjev za odgodom, dakle ponavljam, dolazi od strane vijeća. Drugo priopćenje, sljedeći naš sastanak, najavljen je za 10 studenog popodne, a on će se produžiti i na 11. ujutro kako bismo glasovali o izvješću zastupnice Rajs o GMO. A kako bismo održali razmjenu mišljenja s novim povjerenikom za klimu i energiju, gospodinom Kanjetom. Sastavimo se, sastanak najavljen za 13. studenog je otkazan ali zakazali smo izvanredni sastanak odbora za ponedjeljak 24. studenog od 19 do 22 u Strasburu kako bismo glasovali o izvješću Nicholson o novoj hrani. Izvješće Papides. Članovi Envijat bi trebali reći žele li nastojati e, primati papirne, o, dokumente u papirnom, papirnatom obliku. Neki neki zastupnici su naime istaknuli e, da bi htjeli da naš odbor predvodi u racionalizaciji trošenja papira. Naime, za 2015. je najavljeno napuštanje izdavanja papirnatih dokumenata, a mi to već sami činimo od početka ovog saziva. Informativna sesija o korištenju ovog sistema najavljena je za 14. i 15. u ovoj istoj sali. Kada je riječ o e, tumačenju, Danas imamo 21 jezik na raspolaganju, na, odnosno skoro sve jezike osim estonskog i malteškog. Naši su dokumenti dostupni u elektronskom obliku, a i sastanak se prenosi na internetu. Third A sada najava eh, kod zaključaka koordinatora od 13. listopada. To, dok te dokumente ste dobili u elektronskom obliku, ukoliko nema primjedbi, oni se smatraju usvojenima. Dobro, nema primjedbi. To je potom odobrenje zapisnika sa prethodnih sjednica, ukoliko e, nema primjedbi. Zapisnik e, od 24. i 5. E, rujna se smatra usvojenim. Ok. I have to add additional uh, not announcement not announcement imam dvije informacije za vas. Kada je riječ o tekućim međuinstitucionalnim pregovorima. We have uh, to give information on the between... Trebamo dati informaciju o trijalogu koji se e, tiče emisija CO2 u pomorskom prometu. To je izmjena uredbe u prvom trijalogu 15. listopada sve tri institucije su izrazile spremnost za pregovore kako bi došlo do sporazuma u drugom čitanju. To slijedi e, nakon dva trijaloga i dva tehnička sastanka. Imali smo izmjenu mišljenja o političkim pitanjima s tim povezanim. Vijeće je prihvatilo čitav niz amandmana od Europskog parlamenta u prvom čitanju. Međutim, postoji različito, e, različito stajalište kada je riječ o prometu. Sljedeći trijalog je e, zakazan za 18. studenog. Druga točka, to je smanjivanje korištenja plastičnih vrećica. 14. listopada sve su institucije izrazile spremnost za postizanje sporazuma u drugom čitanju. Prvi trijalog je bio prilika da se predstavi, da se razjasne vlastita stajalište i da se vidi nekakav zajednički nazivnik za postizanje e, konsenzusa. Sveobuhvatna analiza amandmana je poduzeta na sljedećem tehničkom sastanku, na drugom trijalogu jučer utvrđen je mogući kompromis. Izvjestitelj je tijekom sastanka predstavio čitav niz prijedloga kako bi olakšao moguće kompromise. Idući tehnički e, sastanak će omogućiti dionicima da nastave rad na ovom prijedlogu kako bi došli do sveobuhvatnog sporazuma u trijalogu zakazanog e, za 13. studenog. Ispričavam se, veli predsjedavajući 17. studenog. Now we are going to the next item. idemo na iduću točku dnevnog reda. To je izvješće zastupnika Nikolsona o novoj hrani. Primili smo 393 amandmana vezano uz ovo izvješće 276 od Agrija i 96 iz odbora Inte. Očekuje nas puno posla. Te dajem riječ izvjestitelju Nikolsonu. Hvala vam. Želio bih samo naglasiti da pred nama velik posao na ovom se Znamo kakva je povijest prijedloga o novoj hrani. Riječ je o složenom i kontroverznom pitanju. Došli smo sada do ove faze i ne iznenađuje razine uključenosti kolega ovog odbora, govorimo o 393 amandmana, a ne spominjući ove druge iz drugih odbora. Mišljenja sam da je moguće postići kompromis o amandmanima. Jučer sam se sastao sa izvjestiteljima iz Sijene, te postigao prvi e, dio kompromisnih amandmana. To se odnosi na članak 1 i 2. Ambicije su nešto ograničene, bavimo se samo sa dva članka, međutim postigli smo značajan napredak jer u drugom članku nalazimo definiciju nove hrane i to je jedan od ključnih elemenata izvješća. Postigli smo širok konsensus o ponovnom uvođenju e, kategorija. A kakve bi kategorije trebale biti što bi trebao biti njihov sadržaj, to će nam dati e, više informacija kako za proizvođače, tako i za potrošače. Zadovoljan sam sa razinom sporazuma na jučerašnjem sastanku. Međutim, postoji još neka pitanja vezana uz nanomaterijale. Najmanje četiri e, klubova u parlamentu imaju vlastito mišljenje o komisijnom prijedlogu. Htio bih e, zatražiti od komisije neka dodatna pojašnjenja te njihovo mišljenje o podnesenim amandmanima o nanomaterijalima, naročito sa uklanjanje regulacija o broju 11 kroz 69 2011. I moramo vidjeti možemo li u tom dijelu pronaći kompromisno rješenje. Potom je tu e, pitanje korištenja e, hrane iz trećih zemalja, tradicionalne hrane. Dakle, riječ je o e, velikom dijelu prehrane iz drugih dijelova svijeta koja bi se mogla uvesti, ali to je potrebno dodatno objašnjenje. Složili smo se da su nam potrebne smjernice kako bi mogli uputiti pojedine koji bi mogli razjasniti pitanje za one koji će postavljati takve zahtjeve. još jednom bih e, želio reći da ću zatražiti od komisije da nam razjasni to pitanje što to čini e, veliki dio prehrane kako se navodi u prijedlogu. To može imati e, široke posljedice jer različito se definiraju tradicionalne prehrane. Tu će zasigurno biti dijelovi na koji ćemo vidjeti sukob između delegiranih i provedbenih akata. Međutim, vjerujem da možemo postići napredak na velikom broju pitanja, iako je vrijeme protiv nas kada je riječ o glasovanju. Već smo spomenuli da ćemo glasovati 23 studenog u Strasburu i nadam se da ćemo dotad pronaći dovoljan broj sporazuma. Međutim, očekuje nas puno posla, ali postigli smo dobar početak i želim zahvaliti izvjestiteljima iz Sijene na angažmana i jučerašnjem sastanku i nadam se da će jednako nastaviti činiti u budućnosti. Danas ću se sastati sa vijećem i s njima razmijeniti mišljenje o ovoj temi. Nadam se da će to biti jednako uspješno. Uh, Hvala vam. I sada dam riječ izvjestiteljima iz Sijene, kolegica Pilariusa. Hvala vam, predsjedavajući. Zahvaljujem izvjestitelju na svim pojašnjenjima. Nema mnogo toga za dodati. Čini mi se pozitivan način na koji ovo izvješće intonirano, nisam čak podnijela niti jedan amandman. Vidim da smo primili velik broj amandmana, međutim oni se svi tiču jednih te istih pitanja. Uvjerena sam da ćemo postići konsenzus. Mislim da smo već postigli određene korake unaprijed. I ja bih, kao što je rekao kolega Nikolson, htjela neka pojašnjenja od strane komisije. Htjela bih dodatna pojašnjenja u vezi sa nanomaterijalima i što, na što se odnosi sigurna uporaba. I htjeli bismo pojašnjenja ovih nekakvih općenitih e, definicija koje mogu biti izvor brojnih interpretacija. Kada je riječ o delegiranim aktima, provedbenim aktima i tu bismo htjeli pojašnjenje komisije. Ujedno koristim priliku, kako bih naglasila, da se u propisima zlopotrebljavaju ove vrste akata što provedbeni, što delegirani, a to nas e, dovodi do određene nesigurnosti u primjeni. Ovisim aktima služi nekada i komisija kako bi temeljito izmijenila donesene propise, pa bih htjela da se razjasni dodatno pitanje primjene ovih vrste akata i htjela bih da se u buduće ovi zakonodavni akti koriste isključivo za temeljna pitanja, a ne kako bi se mijenjale zakonodavne odredbe. Hvala vam unaprijed. Hvala. Jer dajem riječ potpredsjedniku odbora. Htio bih e, zahvaliti izvjestitelju jer sam nakon jučerašnjeg sastanka uvjeren da ćemo uspjeti postići željene kompromise da ćemo doći do zajedničkog stajališta. Međutim, htio bih spomenuti neke stvari za koje mislim da se moraju spomenuti u izvješću. Neke se već spominju, ali mislim da se moramo pozabaviti pitanjem kloniranja životinja. Jer je cilj našeg, je naš cilj da se pozabavimo i hranom koju dobivamo od te vrste životinja. I potrebno je da ne nastane zakonodavni vakum vezano s to pitanje. Pred nama je sporazum TTIP i od ključne važnosti da se pozabavimo tim pitanjem prije nego što se ovaj dosje o kloniranju dovrši. Drugo pitanje je pitanje sigurne uporabe. Mm, htio bih da nam komisija ili agencija EFSA pošalju neke smjernice o tome kako tome pristupiti. Međutim, drago mi je što je bilo bi mi drago da izvjestitelja i drugi izvjestitelji Sene imaju te smjernice. Potom je tu pitanje nanomaterijala u prehrani. To je škakljivo pitanje, zato što imamo definiciju koja se temelji na označavanju, a ona govori o 50, o pragu 50% vezano za nanomaterijale u hrani prema efsi mišljenju iz 2012. to nije moguće primjenjivati i EFSA sama predlaže prag od 10%. Međutim, problem je što ne postoje metoda utvrđivanja ovih pragova, te sam uvjeren da bismo se trebali pozabaviti tehnološkim procesima kojima se recimo riži dodaju nanomaterijali. Trebamo se koncentrirati dakle ne na pragove već na procese kojima se unose nanomaterijali u hranu i zato ću u tom smislu podnijeti amandmane i nadam se da ću moći uvjeriti i druge izvjestitelje u sjeni u ovaj moj način razmišljanja. Htio bih zahvaliti i izvjestitelju što se ponovo pozvao na uvođenje kategorija koje su od ključne važnosti za rasvjetljavanje stvari i mislim da možemo postići uravnoteženo stajalište uvođenjem nekoliko manjih izmjena, pitanje kulture tkiva i mislim da ćemo o tome moći nastaviti raspravu. Htio bih i da se uvede kategorija mesa iz epruvete. Potom je tu pitanje, kako ste prije rekli, delegiranih i provedbenih akta. Tu uvijek vidimo određeni sukob između parlamenta i vijeća. po meni ne bi trebalo koristiti provedbene akte kako bi se dala definicija nove hrane, pa niti za izmjenu unijine liste. To je potrebna autorizacija parlamenta, recimo kada je riječ o enzimima, riječ o dodatnim elementima koji se dodaju hrani, moramo vidjeti kako ćemo koristiti taj model. Potom su tu pitanja vezana uz eh, pitanje zdravlja, tu je potrebno koristiti načelo predostrožnosti. Drago mi što možemo dobro surađivati i na ovim pitanjima, te sam uvjeren da ćemo na koncu uspjeti postići zajedničko stajalište. Hvala lijepa. A sada u ime kluba zastupnika Alde, naša kolegica Marja Pulsen. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Zahvaljujem i gospodinu Nikolsonu vi ste doista obavili izvrstan posao kada se radilo o pregovorima veznih uz kompromise mislim da ste bili tu e, vrlo dobri. Isto tako me je jako drago, budući smo imali e, dakle, prijedlog komisije kao temelj, da sada vidim da smo iz tog teškog prijedloga komisije sada uspjeli napraviti jednu pomoćnu verziju. Naravno, to je jedan problem, dakle uvoz iz trećih zemalja. Tu uvijek dolazi do problema, ali ja mislim da je doista vrlo dobro da ovdje imamo e, ponovno uvedene jasne kategorije. Mislim da ćemo moći postići kompromis? Mi ne bismo htjeli vidjeti da je kloniranje sastavni dio e, ove uredbe. To je suprotno onome što smo do sad čuli. Zato što mi smatramo da je to toliko kontroverzno pitanje, toliko specifično pitanje, da ja mislim da bi bilo važno ovdje imati u potpunosti jasnoću kako ne bismo to pomiješali sa mnogim drugim stvarima. Mislim da bismo trebali zadržati i raditi na temelju ovog prijedloga kojeg smo dobili od komisije. To moramo prihvatiti da je jedno od najkontroverznijih pitanja barem u ovih proteklih godina koliko ja radim ovdje, koliko ja na ovom pitanju, nisam nikad vidjela toliki otpor koliko ga vidimo danas, dakle otpor e, što se tiče kloniranja životinja. I mislim da mogu reći da sam zadovoljna što se tiče ovog e, prvotnog kompromisa kojeg smo jučer postigli. Imamo isto tako i tu jednu formulaciju gdje se kaže da u određenim okolnostima E, nova hrana mora proći testiranje uz e, poštivanje e, okoliša. Zato što nove tehnologije nemaju samo posljedice na javno zdravstvo. Nove tehnologije, to je nešto što ja u potpunosti podržavam, one su nam potrebne, mi moramo ispobavati nove stvari, ali uvijek bismo trebali imati kontrolu na doneme što bi moglo biti posljedice takvih, takvog korištenja novih tehnologija, što bi moglo pristići u naše tijelo, ali isto tako i u okoliš u kojem živimo. I stoga mislim da je to pitanje okoliša e, vrlo važan aspekt. Što se tiče postizanja e, odluke oko delegiranih e, provedbenih akata, tu bismo se trebali osvrnuti na nepristrane, znanstvene i mjerljive informacije. Ne možemo e, samo slijepo donositi odluke, moramo imati empiričke dokaze. I u tom smislu mislim da je vrlo važna uloga EFSE i to mislim da trebamo naglasiti. Također sada moramo gledati kako možemo stvariti napredak. Definicija uvoza iz trećih zemalja, to je nešto što moramo još riješiti. Zato što se ne radi nužno samo o novoj hrani, radi se o novoj hrani na europskom tržištu jer mi ovdje tražimo da se takva vrsta hrane, takve vrste proizvoda koriste kroz jedno duže vremensko razdoblje i e, od strane većeg broja ljudi. To je nešto što ne možemo sigurno znati. Kada govorimo o nekoj zemlji ili regiji, koja je razlika između jedne male zemlje poput Luksemburga i jedne velike zemlje poput Brazila? dobro, Luksemburg je zapravo dio Europe, ja to znam, ali eto, da vam samo dam jedan primjer, dakle, jer je to bila najbliža mala država kojeg sam se sada mogla sjetiti. ali, dakle, pitam se, gdje, gdje je tu sigurnost? Mislim da i dalje nam ostaju neke sumnje koje doista moramo riješiti. I ja bih snažno apelirala na sve nas da ne koristimo bilo koju mjeru s kojom bismo imali neku vrstu trgovinske preprege. Postoje dvije objektivne e, zamjerke e, Postoje dvije, e, dvije glavne zadaće ovog našeg saziva, a to je da pokrenemo gospodarski rast, stvorimo na mjesta, a s tim u vezi moramo smanjiti birokraciju, moramo ponuditi bolju okolinu malim i srednjim poduzećima kako bi im pomogli da se vrate na noge, da se razviju, da isprobaju nove tehnologije, nove metode i stoga vas doista molim da kada radimo na ovakvoj vrsti zakonodavnog prijedloga da moramo imati na umu da nam je potrebna e, jasnoća, i jednostavnost. To su naše glavne zadaće tijekom ovog našeg saziva da dakle olakšamo život europskim građanima. Hvala vam. Hvala vam. Sada gospođa Oakland u ime kluba zastupnika zelenih. Ja podržavam većinu toga što je rečeno do sada. Kao prvo, Nama je drago što imamo novi kompromisni amandman vezano, uz delegirane akte, jer ne možemo prihvatiti da ovaj da se ovaj popis ažurira putem provedbenih akata i tu vidim da se zapravo slažemo oko toga. Zatim, isto tako, da se nadvežem na većinu onoga što je rečeno, imamo i amandman koji je podnesen gdje se traži da e, se u svakom slučaju konzultira i stoga bismo trebali zamijeniti riječ, englesku riječ may sa engleskom riječi shell. Dakle, u svakom slučaju se treba konzultirati s njom. Što se tiče nanomaterijala, ne možemo se tu e, oslanjati na uredbu o etiketiranju prehrambenih proizvoda. Tu se radi o procjeni rizika, a ne o samom označavanju. I moramo isto tako se pobinuti da se svi nanosastojci obuhvate i da se na njima provede ta procjena u riziku. Zatim, na posljedku što se tiče kloniranja, sjećam se kada smo imali taj grozan trijalog u protokom sazivu Europskog parlamenta koji je trajao čitavu noć i nakon toga smo i dalje imali Europsku komisiju i neke države članice koje su insistirale da trebamo samo uvesti zabranu eh, jedanja kloniranih životinja. A mislim da je to niko se nije mogao niti zamisliti da se takvo meso jede jer je pre skupo A to je smiješno. Kada govorimo o dobrobiti životinja i tako dalje, onda moramo uključiti isto tako i pomladak konijanih životinja. Ako to ne učinimo, onda nam nije ni potrebna nikakva uredba. Zapravo se baš i radi o potomcima konijanih životinja, a ne o samim konjenim životinjama. Mi smo sada u jednom razilaženju i treba nam neko, neko prijelazno rješenje dok imamo novo, zakonodavstvo. I stoga samo želim reći da mi podržavamo u tom smislu e, vaš stav, e, gospodine izvjestitelju. I eto, to je sve od nas. E, da ne govorimo duže nego što je potrebno. Hvala vam. Hvala vam, a sada u ime kluba zastupnika GUE, gospođa Bojlen. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala lijepa izvjestitelju. Mislim da smo imali jučer vrlo uspješan sastanak u kompromisnim amandmanima. Jedan od ključnih elemenata ovog izvješća kojeg moramo riješiti je pitanje definicije što je nova hrana. Ako koristimo definiciju da je to hrana koja se sastoji ili koja sadrži e, proizvedene nanomaterijale, mislim da to onda nije dobra uredba e, i da nam bi nam trebalo da nam je potom zakonodavstvo koje zapravo doduše obavještava potrošače da neki proizvod sadrži proizvodne materijale, ali, ali koji ne uključuje e, jednu prethodnu procjenu rizika. To moramo biti pažljivi. Isto tako, što se tiče niza amandmana koji su naši članovi odbora unijeli, e, s tim se slažem, dakle kada se radi o tome da imamo 15 postotni, 50 prag o e, etiketiranju, a da ovaj prag od 10% zapravo sada nije u skladu sa ovim odredbama o etiketiranju. Zatim, e, isto tako postoje neke naznake da se te, te reference zamijene sa ovim manjim pragovima. I to je bitno kako bismo mogli doista izmjeriti Uh, udio proizvodnih materijala u novoj hrani, to je EFSA i priznala. Zbog toga smo mi podnijeli amandman koji kaže da ako dođe do sumnje, na primjer zbog manjka sigurnosti ili manjka informacija, da se treba primjenjivati načelo predostrožnosti i da zbog toga takva hrana ne smije pristići na popis eh, dozvoljenih eh, E, proizvoda nove hrane, jer mislim da ne možemo dati dozvolu takvim proizvodima kada nemamo nikakvu mogućnost i nikakve informacije o tome e, je li ta hrana doista sigurna za, za ljudsku konzumaciju. Zatim isto tako još jedan amandman e, koji se tiče kloniranja kao što sam e, već rekla na prethodnim sastancima našeg odbora, mislim da ne možemo dopustiti situaciju gdje prođe e, zakonodavstvo o novoj hrani, ali ne prođe zakonodavstvo o kloniranju životinja i zatim zbog toga imamo određenu rupu u zakonodavstvu. I stoga bi bilo dobro reći da dok e, direktiva o kloniranju ne stupi na snagu, da se ne treba dati dozvola mesu niti kloniranje životinja, niti potomcima kloniranih životinja i da se ne smiju staviti na popis, dakle dozvoljeni poljoprivrednih proizvoda za tržište Europske unije. Hvala lijepa. Sada gospođa Evi iz kluba zastupnika FDD. Hvala. Kada govorimo o novoj hrani, riječ je o vrlo osjetljivoj temi koja je također i nova i nalazimo se na neistraženom području koje se između ostalog i stalno razvija. E, ne znamo točno što e, te nove hrane jesu, ali e, ne znamo što nisu. Dakle, teško je i u skladu s time i rizično definirati kategorije nove hrane zato jer na taj način sužavamo mogućnosti i onda prostora za upisivanje novih proizvoda na taj popis bez odgovarajućeg nadzora. Dakle, bez obzira na ova stručnija pitanja, kao što je to recimo definicija kategorija i također e, pitanje prisutnosti nene a tu se i slažem s onime što su rekli kolege, zapravo je ne toliko riječ o označavanju, nego o procjeni rizika, odnosno o tome da treba shvatiti da evaluacija i određivanje količine i prisutnosti nanomaterijala je ključno u novoj hrani, jer mi smatramo da bi e, i najmanja količina materijala trebala značiti da se radi o novoj hrani. Također e, drugo sporno pitanje je bila promjena u strukturi hrane koja mijenja nutritivne vrijednosti i također e, obilježava prisutnost neželjenih tvari. Ali koje su to neželjene tvari? Imamo li neki popis? i ta nova hrana ne bi li možda trebala zapravo donijeti poboljšanja i ne sadržavati nikakve elemente koji bi je pogoršali, pogoršali njezinu kvalitetu i ugrozili zdravlje i također kvalitetu prehrane. Znači, pravo pitanje koje želimo možda i malo na provokativan način postaviti jest sljedeće, odnosno htjeli bismo da se malo obavije ove odredbe i da se, želimo li možda da se to dogodi ili želimo li možda strože propise kako bismo zaštitili zdravlje ljudi ili zdravlje potrošača, interese potrošača i kako bismo zaštitili okoliš. Evo, mislim da su to glavna pitanja o kojima, kojima bismo htjeli malo podrobnije razmisliti, zato jer nam eh, ne treba toliko nova hrana koliko nam eh, treba konkretnija prehrambena politika koja bi se mogla kvalitetno provesti i koja bi također razmotrila i mogućnost edukacije o kvaliteti prehrane. Hvala, sada eh, gospođi Borzan. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. E, dakle kolegice i kolege svrha ove regulative je osigurati sigurnost hrane zaštititi javno zdravlje ojačati unutarnje tržište i podupirati inovacije ti ciljevi e, će se postići jedino ako se jasno definira njezin opseg izbjegne dupliranje procedura te donesu obvezujuće odluke koje će se na jednaki način e, primjenjivati u svim državama članicama u dosadašnjoj praksi je bilo značajnih poteškoća E, jer je podnositeljima e, zahtjeva za odobravanje nove hrane bilo nejasno što ustvari trebaju dostaviti od dokumentacije. na primjer e, resorno ministarstvo bi zaprimilo zahtjev proslijedilo bi ga agenciji za hranu kako bi dobilo znanstveno mišljenje agencija nije imala ovlasti komunicirati s podnositeljem zahtjeva a kako je dokumentacija u pravilu bila nepotpuna agencija bi zahtjeve za dopunom slala u ministarstvo a onda oni natrag podnositelju. Dakle, e, vrlo komplicirana procedura e, i e, naravno sve to skupa je produljivalo tu proceduru. S obzirom na takva iskustva, mislim da bi se provedbenim aktima trebalo detaljno definirati koji su dokumenti potrebni prilikom traženja zahtjeva za odobrenje nove hrane time bi se izbjeglo nepotrebno čekanje i zastoj u proceduri koji ustvari najmanje idu u prilog podnositelju zahtjeva e, također vodeći se prema načelu transparentnosti bilo bi dobro kada bi postojala dostupna lista e, podnesenih zahtjeva prema europskoj komisiji naravno uz zaštitu e, dijela podataka koji su priloženi u zahtjev kako propisuje članak. twenty two s obzirom na opće odobrenje i valjanost dozvole za cijelu Europsku uniju, podnositelji zahtjeva se tako ne bi morali dodatno iscrpljivati slanjem istovjetnih zahtjeva, a smanjilo bi se i zatrpavanje Europske komisije nepotrebnom administracijom. Hvala. Hvala vam lijepa. I sada posljednji govornik je gospođa Pitikajnen. Hvala lijepa. Ja se više manje mogu složiti sa komentarima koje smo već čuli u ovoj raspravi. Samo želim još naglasiti da je ovo iznimno važno pitanje jer ili ćemo dobro napraviti ovaj komad zakonodavstva ili ne. A ako to ne učinimo, e, onda bilo da se radilo o kloniranju ili bilo da se radi o sigurnosti uvođenja novih nanomaterijala, jednostavno se nećemo moći vratiti u natrag i suočiti se s tim problemom. I stoga bih pozvala sve nas da budemo što učinkovitiji i što snažniji kada se o tome radi. Kao prvo, radi se o snažnoj provedbi načela predostrožnosti. Nema nikakvog smisla da nešto uvedemo, a da zatim to ne koristimo ako se nađu neki nedostaci. Moramo dakle biti sigurni da su ti dodaci koje se dodaju hrani sigurni. Ne radi se dakle o pitanju označavanja, radi se o pitanju e, procesa koji treba proći testiranje. Još nekoliko pitanja, ali samo ću sada naglasiti još jedno, budući da sam bila protekli put dio pregovaračkog tima o ovom dosijeu, kada smo pregovarali sa komisijom i sa vijećem postoji veliki pritisak da se uopće ne uvede nikakvo zakonodavstvo o kloniranju u ovom trenutku jer znanost i primjena toga trenutno napreduje jako brzo. I stoga, ako pričekamo dvije, te godine, klonjene životinje će već biti tu i zatim ćemo reći da ne možemo regulirati jer su ti proizvodi već na tržištu i ne možemo ih razlikovati. I stoga je vrlo bitno da u ovoj uredbi imamo i pitanje kloniranja životinja kako bismo smanjili tu rupu regulaciji i kao drugo da uključimo barem tri naraštaja potomaka kloniranih životinja i zatim isto tako moramo imati sljedivost. I neovisno što bilo tko govori ili ne, to je moguće napraviti, ja sam to provjerila e, pri različitim međunarodnim izvorima, dakle da se može pri kloniranju genetskog materijala e, uvesti taj postupak sljedivosti. To su dakle neki od e, kamena temeljaca za ovaj komad zakonodavstva. Dakle, ili uvedemo regulaciju ili će stanje ostati onako kao što je bilo u protokom sazivu. Ako se komisija i vijeće ne mogu složiti s time, onda je možda bolje da nemamo nikakvu uredbu, nego da imamo lošu uredbu koju zatim kasnije nećemo moći u jednom trenutku popraviti. Hvala. Thank you very much. <clears throat> And now we have, uh, uh, colleagues... Hvala lijepa. Sad imamo nekoliko kolega koji su postavili pitanja komisiji, stoga bih zamolio komisiju gospodina Putla da odgovori na ta pitanja koje smo postavili kolege. Hvala gospodine predsjedniče. Da, mi smo bili isto tako zapanjeni ovim velikim brojem amandmana koji je podnio vaš odbor i odbor za poljoprivredu. Pokušat ću odgovoriti na niz e, točaka, kao prvo što se tiče ponovnog uvođenja kategorija. Točno je da je u izvornom prijedlogu komisije situacija bila tako da nismo predložili ponovno uvesti ono što je postalo u prethodnom tekstu. No, mi svačamo da to može samo uvesti još više jasnoće u toj raspravi i e, da to može dovesti do veće jasnoće za one koji to moraju primijeniti. Stoga nismo neprijateljski nastrojeni na to da biste vi ponovno uveli kategorije, kategorije za te nove prehrambene proizvode. Zatim, još jedna točka koju su mnogi spomenuli je bilo pitanje kloniranja. Kao što znate, Europska komisija je iznijela paralelni prijedlog jer je rasprava o kloniranju iznimno složena. Dobro, u ovom tekstu o novoj hrani nismo imali referencu na kloniranje, no naš je stav da imamo status quo za životinje koje proizvode iz postupka kloniranja, dakle za meso i za mlijeko i da taj status quo treba zadržati. I zbog toga u iščekivanju toga da Europski parlament i, Europsko, i vijeće Europske unije usvoje ovaj novi tekst o kloniranju. Mi se dakle slažemo sa amandmanom 92. koji je predložen gdje se dakle traži da se vrati na prethodno stajalište, to jest da životinje koje proizlaze iz kloniranja, da se oni smatraju novom hranom i da stoga moraju proći kroz cijeli postupak dozvole i znanstvenog testiranja. Što se tiče nanomaterijala, Znate da ta definicija danas postoji u e, tekstovima o informiranju potrošača, o prehrambenih proizvodima. To je tekst e, iz 2011. godine pod brojem 69. Mi smo putem delegiranog akta predložili promjenu ove stare definicije. Taj delegirani akt je bivši Europski parlament odbio i sada smo mi trenutno u mogućnosti da vam vrlo brzo predložimo da novi tekst što se tiče e, tih delegiranih akata koji bi uključivali da ono što se naziva, naziva starim aditivima, dakle aditivima koje već dugo vremena postoje na tržištu, ali e, koji što se tiče njihovog proizvodnog postupka sadrže nanomaterijale, da dakle ti aditivi budu sastavni dio ovog prijedloga kada se radi o identifikaciji i označavanju. Ono što mi ne želimo zbog pravne sigurnosti jest da postoje dvije definicije u dva različita teksta, dakle jedna definicija u tekstu o označavanju, a druga definicija u tekstu o novoj hrani sa mogućnošću uvođena promjena pomoću delegiranih akata u oba teksta. Zato što se mi bojimo da kada bismo imali dva teksta i dvije mogućnosti uvođenja promjena sa stručnjacima iz država članica i Europskog parlamenta, da bismo mogli imati razlike u definicijama. A mi želimo da postoji jedna jedina definicija i to prije svega u tekstu o označavanju, ali koji vodi računa i o pitanjima sigurnosti e, prehrambenih proizvodima, kao što je to i slučaj u tekstu o novoj hrani. Naravno, imamo tu i problem vezan, vezan uz praga, dakle 50% ili 10%. Gospodin Poc ima pravo, danas je nemoguće identificirati 10% nanomaterijala u jednom sastojku hrane. U budućnosti će to sigurno biti drugačije, ali danas je teško čak i identificirati 50%. No, mi smo uveli tu jednu odredbu gdje kažemo da, uzevši u obzir napredak na području znanosti, da bi se taj prag od 50% posto, zatim sukladno tome smanjio na 40, 30, 20, 10%, Mislim da je to nešto što svi žele, barem ovdje u ovom odboru. Dakle, Europski parlament, vijeće, komisija žele imati što niži prag, ali danas to nije moguće. Nemoguće je to kontrolirati, bilo zbog e, tvrtki koji rade e, te, koji provode taj postupak, a koji uvoze određene materijale iz trećih država. Nemoguće je dakle imati taj prag od 10%. To je dakle ono što se tiče nanomaterijala. Mi želimo sačuvati dosljednost kako što se tiče označavanja kako bi se potrošač mogao informirati, a isto tako kako bi se osigurala sigurnost nove hrane i to ne samo za nove prehrambene proizvode, nego i za stare prehrambene proizvode koji su postojali prije 1997. godine i želimo da imamo samo jednu definiciju u tekstu o označavanju e, prehrambenih proizvoda, a o tom pitanju ćete također imati priliku zauzeti stav. Još jedno pitanje koje se spomenulo je načelo predostrožnosti, to jest procjena utjecaja na okoliš nove hrane. Postoji niz zakonodavnih tekstova koji već postoje kada se radi o ova dva pitanja, bilo da se radi o zaštiti okoliša, bilo da se radi o korištenju načela predostrožnosti i e, dakako da se ti e, tekstovi istotno primjenjuju i kada se radi o novoj hrani i o procjeni nove hrane. Kada će EFSA procjenjivati sigurnost e, nove hrane, onda će ona ako nema sve do, sve dovoljne znanstvene informacije kako bi mogla napraviti dobro tu procjenu, onda će se primjenjivati to načelo predostožnosti koje se primjenjuje iz takozvanog zakona, općeg zakona o hrani. Ako ima nekakve sumnji, onda će to načelo predostožnosti dovesti do toga da Europska komisija ne izda dozvolu takve takvoj vrsti hrane. Što se tiče transparentnosti i jednakosti, prijedlog koji ste predali je takav da bi se države članice i e, podnositelji zahtjeva trebali oboružati s jednim priručnikom kako bi oni znali što je to nova hrana s jednim vrstom vodiča. Mi se slažemo što se toga tiče. Dakle, imat ćemo smjernice, njih ćemo stvoriti zajedno u suradnji sa EFSOM, naravno, kako bismo mogli poduzećima, prije svega malim i srednjim poduzećima, dati e, dovoljno mogućnosti da mogu protumačiti ovaj novi tekst. No, jasno je da te smjernice ne mogu uvesti promjene u samo zakonodavstvo. Oni mogu samo dovesti do obrazloženja i objašnjenja, ali ne mogu uvesti nikakve promjene. Na mnogi su spominjali ovo pitanje delegiranih, to jest provedbenih akti. To je nešto oko čega se Europski parlament i vijeće ne slažu. Delegirani akti ili provedbeni akti nisu ovdje kako bi se promijenilo temeljno zakonodavstvo. Ni u kojem slučaju to nije tako. Pravnici iz Europske komisije su po tom pitanju iznimno e, pažljivi, a i vaši pravnici također i nije nikako moguće pomoću delegiranog ili provedbenog akta promijeniti temeljni tekst. To nije moguće i mi to nećemo napraviti. Ali, mi smatramo da moramo imati određenu razinu fleksibilnosti. Prije svega kada se radi o popisu e, nove hrane, e, nova hrana dakle, koja je dobila dozvolu, isto tako kada se radi o prijelazu sa starog teksta i ka budućem tekstu kojeg ćete usvojiti. I tu nam je potrebna fleksibilnost provedbenih akti kako bismo izbjegli da sustav doživi paralizu. E, neko je rekao da treba pojednostaviti postupke kako bi poduzeća moglo potpuno stigrati svoju ulogu inovatora, kako ne bi imali prepreke u obliku e, prekomjerne birokracije. To je i poruka našeg novog predsjednika, gospodina Junkera. Taj problem s inovacijama je iznimno važan problem, prije svega kada se radi o e, sektoru prehrane, jer tu kad kad postoje zadrške, zabrinutosti, tjeskobe e, koje ne postoje na drugim, e, koje postoje na drugim područjima, ali znanstvena procjena EFSE mislim, mislimo da je dovoljna kako bismo na tržište stavili prehrambene proizvode koji će biti sigurni. Naravno, poduzeća nam to predbacuju, zato su nam potrebni su tako i dosta brzi postupci kako bismo mogli dosta brzo izdati dozvolu za stavljanje na tržište takvih proizvoda. Eto, gospodine predsjedniče, to je ono što sam ja mogao komentirati i kao zaključak ja bih rekao da smo naravno spremni surađivati s izvjestiteljom gospodinom Nikolsonom i s izvjestiteljima u Sjeni kako bismo mogli svi skupa s stvoriti tekst o novoj hrani koji će biti izvrstan i koji će se moći u što boljem, boljem roku usvojiti. E, hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Mr. Nicholson. Hvala i sada za zaključke gospodin Nicholson. Hvala. Hvala svima na doprinosima. Mislim da je ovo bilo vrlo korisno i vrlo dobra rasprava i da je pojasnila neke aspekte, no još postoje otvorena pitanja, također i određene podjele, odnosno treba još razriješiti otvorena pitanja, ali svakako ćemo raditi naporno na tome kako bismo to riješili u sljedećih nekoliko tjedana. E, hvala svima na pozornosti, no sada se ispričavam jer moramo požuriti na sastanak odbora AGRI. Okay, before closing the discussion, we have to remember that uh, we are going to have the vote uh, in uh, an next... Imat ćemo glasovanje na izvanrednom sastanku u Strasburu 24. studenog o ovom izvješću o novoj hrani. Sada možemo prijeći na sljedeću točku na dnevnom redu. To je konvencija o međunarodnom trgovanju ugroženim vrstama divlje flore i faune, odnosno o konvenciji CITES i odmah dajem riječ komisiji prvo, a onda kasnije izvjestiteljici. Hvala gospodine predsjedniče, dobar dan svima i želim zahvaliti gospođi Ajusu na izvješću i na prijedlogu da se prihvati pristupanje Europske unije konvenciji CITES. Kao što možda znate, CITES, eh, ova konvencija je potpisana 1973. godine i tada su samo države mogle biti strane konvencije, no od tada se napredovalo tako da se konvencija otvorila takozvanim regionalnim integracijskim organizacijama poput Europske unije i to je zahtjevalo izmjenu dopunu konvencije i ta je izmjena stupila na snagu u studenome 2013. godine tako da smo mi predložili da Europska unija pristupi ovoj konvenciji. O tome ćemo e, reći samo da je e, CITES konvencija koja se bavi pitanjem trgovine i zaštitom okoliša i također donosi stroge zahtjeve. E, budući da sada Europska unija postaje članicom ove konvencije je samo popravak prethodnog nedostatka. To će povećati vidljivost Europske unije u, u radu na zaštiti okoliša i također ojačati zaštitu Europskoj uniji divlje flore i faune i e, zaštitu trgovanja istima. Evo samo nekoliko riječi o široj slici. Pristupanje se događa u vrlo važnom trenutku za konvenciju CITES koja sada se sve više posvećuje uređivanju E, trgovanja morskim vrstama i također e, zaštićenim vrstama stabala, drva od tih stabala. Nedavno je CITES usvojio mjere za koje se odnose na trgovanju primjerice e, bjelokosti i također CITES je uveo vrlo stroge propise po tom pitanju. Također naše pristupanje će biti jedan e, korak koji mi moramo poduzeti u jačanju naše uloge u suzbijanju ilegalne trgovine divljim vrstama. Hvala. Ja sada ćemo dati riječ izvjestiteljici i kolegici Pilara Juso. Hvala lijepa. Hvala gospodine predsjedniče i hvala komisiji na ovim objašnjenjima. Meni ne preostaje sada da dodam mnogo, zato jer je predstavnica komisije objasnila o čemu je i riječ u konvenciji. Dakle, mi moramo e, dati svoj pristanak kako bi Europska unija postala punopravni član CITES-a, a ne samo promatrač jedini problem koji je postojao s time u vezi, no to je sada riješeno, e, je bilo pitanje hoće li države članice e, zadržati svoj status. Amandman koji e, predlaže komisija predviđa pravnu osnovu u dva članka 190 za zaštitu okoliša i 107 za zajedničku trgovinsku politiku. Smatram da je ovo ispravan prijedlog zato jer jedan od najvećih problema u vezi sa ugroženim vrstama je upravo ilegalna trgovina istima. Dakle, hoćemo li koristiti kao pravnu osnovu e, članak 107 je zapravo pitanje u, od ključne važnosti unatoč e, tome što vijeće predlaže kao pravnu osnovu e, samo članak 190 o zaštiti okoliša. Ja osobno, a i moj klub, smatramo da trebamo imati ovu dvostruku pravnu osnovu, dakle upravo onako kao što predlaže komisija. Nije bilo amandmana jer je jednostavno bilo pitanje hoće li se glasati za ili protiv. Evo, to je stav mene i mog kluba. A sada u ime SID-a kolegica gospođa Vojanu. Hvala. Ja ću kao prvo zahvaliti izvjestiteljici na njezinom e, radu i također komisiji na e, objašnjenjima. Mi se slažemo, konačno Europska unija može pristupiti ovoj važnoj konvenciji, dakle mi smo za pristupanje i slažemo se sa mišljenjem e, odbora za pravna pitanja o tome da trebamo imati dvostruku pravnu osnovu iz dva navedena članka i nadamo se da će ovo odobrenje i dati parlament. Hvala. U ime ECR-a e, e gospodin Davis Necker. Hvala. Želim u svoje ime i u ime kluba zahvaliti i komisiji i izvjestiteljici. konvencija CITES je stara više od 40 godina, ali sada je potrebnije neko ikad zaštititi određene biljne i životinske vrste i mi se radujemo tome što će Europska unija pristupiti konvenciji. Donedavno je Europska unija bila samo promatrač u okviru konvencije, no to treba također sagledati u okviru jedne šire slike. Odnosno, Europska unija provodi konvenciju CITES uredbom 338 iz 97. koja je međutim blokirana zato jer nije e, postignut sporazum između delegiranih i implementirajućih e, provedbenih akata između vijeća i parlamenta i Nadam se da će se rasprava o tome ponovno pokrenuti. Kao i gospođa Ayuso, mi smo za to da Europska unija pristupi konvenciji i e, tu treba točno prepoznati pravnu osnovu i također obveze koje proizlaze iz konvencije CITES. Međutim, to nije E, ništa drugačije od pristupanja Europske unije drugim konvencijama koje su slične koje se bave također pitanjima zaštite okoliša. Postoje određena pitanja koja su e, jasno razlučena između pitanja koje se odnose na Europsku uniju i na zemlje članice i nema promjene u nadležnosti niti u pristupu Europske unije i to je izvjestiteljica vrlo jasno objasnila u obrazloženju. Kao što je već rečeno, pravna služba Europskog parlamenta se slaže sa prijedlogom komisije i podržava prijedlog dvostruke pravne osnove, dakle iz područja trgovine i iz područja zaštite okoliša. To je nama prihvatljivo tumačenje i to je u svakom slučaju jedna rasprava koja nas neće spriječiti u tome da usvojimo ovo izvješće. Hvala. Gospodin Gerbrandi u ime Aldea. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja također želim zahvaliti izvjestiteljici gospođi Ajuso na određenom poslu, a također i komisiji na izradi prijedloga. Ovo nam je nužno potreban korak koji će nam omogućiti da govorimo kao Europska unija jednim glasom u okviru konvencije CITES. Ja sam prisustovao konferenciji strana 2010. godine kada su zemlje članice više pregovarale između sebe nego sa ostatkom svijeta i zbog toga nismo imali nikakvog utjecaja uopće u konferenciji CITES-a. E, to je bilo vrlo frustrirajuće. Na konferenciji strana 2010. godine pokušali smo uključiti također i e, morske ugrožene vrste, no Europska unija nije jednoglasno nastupila, tako da je došlo do tog propusta. E, ovo je samo jedan, samo po sebi e, razumljiv korak i na taj način ćemo uspjeti ujediniti stajališta 28 zemalja članica ako u tome ne uspijemo, onda će opet 28 zemalja članica opet e, djelovati i same za sebe. Mislim da e, je povjerenik e, svojim prisustvom na konferenciji strana i svojim snažnim nastupom prema zemljama članicama može osigurati upravo ovo jednoglasje kako Europska unija bi mogla steći ponovno utjecaj. Zato želim zahvaliti komisiji, a naročito povjereniku koji je vrlo se snažno založio za naše pristupanje. E, kolega Afronte u ime fdd Hvala. Nemam mnogo što dodati, osim toga da i mi pozdravljamo ovo pristupanje Europske unije u CITES. Komisija iz Washingtona je jedna od najstarijih tijela koje se bavi zaštitom okoliša, već je navršila 30 godina, a također jedno od tijela koje obuhvaća među najvećim brojem zemalja, dakle 170 zemalja sudjeluje u radu komisije, a što uključuje i svih 28 zemalja članica Europske unije. Za nas je važan korak taj da Europska unija prelazi iz statusa promatrača u status punopravnog člana i da će na taj način moći i e, jednoglasno nastupati unutar e, konvencije CITES i na taj način također unaprijediti svoju politiku zaštite okoliša i divljih biljnih i životinskih vrsta. Hvala. Nije mi se činilo da je bilo pitanja za komisiju, niti da komisija ima ikakvih komentara. Evo, samo želim kratko se zahvaliti zastupnicima koji su se povoljno izrazili o pristupanju. Gospodin e, Gerbrandi je spomenuo ovu mm, nezgodnu situaciju različitih mišljenja o plavoperoj tuni. Mi ćemo nastojati jedno nas govoriti, ali svakako ćemo uzeti u obzir i E, e, razne nedoumice koje su i želje koje izražavaju zemlje članice. Da podsjetim dakle na rokove za glasovanje. Imamo glasovanje danas poslije podne, 5.11. a glasovanje na plenarnoj sjednici e, u prosincu. Evo, možemo sada zaključiti ovu točku dnevnog reda i prijeći na sljedeću. A to je razmjena mišljenja sa gospodinom Fischlerom, predsjednikom upravljačkog tijela Europskog znanstvenog programa za Expo 2015. godine. Kao što znate, Expo 2015. godine je svjetska izložba koja će se održati od 1. svibnja do 31. listopada 2015. godine u Milanu na kojoj će sudjelovati više od 160 izlagača, što uključuje i Europsku uniju i njezine zemlje članice. Predviđamo sudjelovanje sudionika u ogromnom broju i nadamo se više od 20 milijuna posjetitelja. E, tema ESPO je energija za život i zbog toga smo upravo pozvali predsjednika upravljačkog odbora koji će nam izložiti kako će prikazati ovu važnu tematiku na svjetskoj izložbi i nadamo se uspješnom sudjelovanju Europske unije na ovoj važnoj izložbi i odmah dajem riječ gospodinu Fischleru za njegovo uvodno izlaganje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, dobar dan svima. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, za točno 177 dana otvaraju se vrata svjetske izložbe Expo Milano u 2015. godini, što će ponuditi Europi jedinstvenu mogućnost da se pozabavi jednim od najvažnijih izazova za budućnost u našem svijetu, odnosno kako osigurati sigurno dovoljnu i e, hranjevu hranu za čovečanstvo i to na održivi način. Ja ovdje se vama obraćam u svojstvu predsjednika upravljačkog odbora koji je osnovan u Ožujku zajedno sa Europskim parlamentom i koji se sastoji od 11 stručnjaka na visokoj razini iz Europe, ali i iz drugih dijelova svijeta koji usmjerava organizaciju Europskog znanstvenog programa za e, ESPO 2015. godine. Naš je cilj pridonijeti nasljeđu EXPO 2015. time što ćemo pokrenuti raspravu o znanstvenom programu za globalnu prehrambenu sigurnost. To je također jedna prilika za raspravu, a i za nove inicijative u području istraživanja. Sudjelovat će sedam zemalja, brojne međunarodne organizacije također i nove organizacije sa sjedištem u Rimu. I, to, i u interesu Europske unije iskoristiti ovu platformu kako bi učvrstila svoju ulogu ključnog aktera u ovoj raspravi o globalnoj prehrambenoj sigurnosti. Tema EXPO-a prehranjivanje planeta i energija za život predstavlja zapravo spoj različitih europskih politika od poljoprivrede do razvoja, od prehrambene sigurnosti do okoliša, od industrije do istraživanja i inovacija. Europska unija mora iskoristiti ovu jedinstvenu mogućnost i dati značajan doprinos globalnoj raspravi o prehrambenoj sigurnosti i održivosti. Stoga će biti od ključne važnosti ne samo pokazati izvrsnost europskog prehrambenog sektora u Milanu i pokazati također da imamo vodeću ulogu u području području istraživanja prehrambene sigurnosti, nego će biti važno i omogućiti plodonosnu suradnju sa svim dionicima i pozvati međunarodnu znanstvenu zajednicu da se u potpunosti uključi ovaj dijalog. Jedno je postalo jasno od samog početka sudjelovanja Europske unije u pripremi Expo 2015. godine, odnosno istraživanje i e, inovacije su od središnje važnosti u rješavanju pitanja sigurnosti prehrane i u prehranjivanju sve brojnije populacije, a bez iscrpljivanja prirodnih resursa. Dakle, moramo također riješiti pitanje nedostataka koji sada postoje u poljoprivrednoj proizvodnji. Međutim, postoje određena ograničenja, a to su klimatske promjene, nedostatak vode i također iskorištavanje tla i zemljišta za nepoljoprivredne svrhe. I to otežava cijeli proces stjecanje znanja i također stvaranje dobre inovacijske osnove unutar Europske unije može osvoboditi ove potencijale i omogućiti visoke prinose, veću otpornost i također bolje iskorištavanje zemljišta na održiv način. Osim toga, e, naša je uloga osigurati da Europska unija bude proaktivna u Expo 2015. godine i da proširi svoje ideje i da doprinos međunarodne raspravi. Kada sam e, razgovarao sa e, europskim povjerenikom zaduženim za, za Expo 2015. godine, gospodinom e, Wilkinsonom, E, ja sam prihvatio izazov predsjedavanja ovim upravljačkim odborom sa zadovoljstvom i uvjeren sam da također i izvan okvira Expoa 2015. godine ćemo moći dati Europskoj uniji također i razne istraživačke i inovacijske strategije kako bismo riješili pitanje prehranjivanja planeta. U posljednjih nekoliko mjeseci razvili smo podlogu za raspravu koja sadrži buduće prioritete za ova područja i time ćemo omogućiti i konkretnu raspravu. Na taj način ćemo dati konkretan doprinos i stvaranju naseđa Expo 2015. godine. No, dozvolite mi da ukratko prikažem naše preporuke kako bismo se suočili sa izazovom e, prehrambene sigurnosti, predvidjeli smo potrebu stjecanja novog znanja u sljedećih sedam područja. Prvo, poboljšanje javnog zdravlja upravo prehranom, odnosno kako možemo jesti zdravo i održivo zatim smanjivanje otpada, odnosno povećanje učinkovitosti prehrambenog lanca, zatim povećanje sigurnosti i kvalitete hrane, zatim upravljanje prehranom u sve globaliziranijem prehrambenom sustavu, zatim e, povećanje jednakosti u prehrambenom sustavu, zatim upravljanje zemljištem u svrhu održivog ruralnog razvoja i na kraju povećanje poljoprivrednih prinosa na održiv način, odnosno u drugim riječima održiva intensifikacija poljoprivrede. E, to su interdisciplinarna pitanja koja obuhvaćaju više e, sektora i također koja e, su duboko ugrađena u kulture pojedinih zemalja. Europska unija upravo može igrati veliku ulogu u rješavanju ovih otvorenih i sveobuhvatnih pitanja, usklađivanjem istraživanja, također preuzimanjem vodeće uloge na međunarodnoj razini u pretočivanju inovacije u praksu i također poticanjem e, interdisciplinarnog pristupa. No, možda to neće biti dovoljno kako bismo riješili ovaj težak problem. Također, trebamo uzeti u obzir i e, učinak e, izbora koji je počinjaju svi pojedinci na globalnu prehrambenu sigurnost. Zbog toga treba bolje razumjeti cijeli prehrambeni sustav i pokazati poštovanje prema hrani edukacijom i komunikacijom kako bi ljudi bolje uvidjeli globalni učinak njihovih individualnih e, odluka i s time u skladu promijenili svoje navike. Dame i gospodo, prehraniti planet je doista složeno i sveobuhvatno pitanje koje moramo bolje proučiti i trebamo bolje preduhitriti sve s time povezane implikacije. Kao Europska unija trebamo što bolje iskoristiti trajanje Expoa 2015. godine, kada će se pozornost svijeta obratiti na nas, upravo kako bismo ostvarili značajne i opipljive napretke u međunarodnoj suradnji u korist globalne e, prehrambene sigurnosti. Hvala vam lijepa na pozornosti. Hvala na ovom izlaganju. I sada možemo otvoriti raspravu za pitanja i komentare. Gospođa Pilara Juzo ima riječ. Hvala vam. I hvala gospodinu Fischleru. drago mi je što vas ponovno vidimo ovdje s nama u parlamentu. Drago mi je čuti što će na ekspu biti organiziran jedan dio posvećen inovaciji u prehrambenom sektoru. Ja sam 20 godina radila u istraživanju u poljoprivredi, pa mi je drago čuti da se posebna pažnja pridaje toj temi. Mi predsjedate jednim znanstvenim oporom i pripremili ste dokument te ste naveli sedam prioriteta s kojima se slažem i govorite o sigurnoj konzumaciji. Mislite li na ono čime se mi bavimo pritom? Htjela bih dodati nešto i o sigurnoj konzumaciji u zanima trećeg svijeta. Mi imamo dovoljno namirnica i često nam nije jasno da one jednostavno nedostaju u trećim zemljama, te bi inovacije i istraživanja trebali tako napredovati kako bi mogle garantirati dovoljne količine hrane u svijetu, bez obzira na smanjivanje prekomjerne potrošnje, zaštitu okoliša i slično. Ovaj znanstveni odbor kojim ste vi na čelu mi se čini zbilja nadležnim i želim vam puno sreće u radu. Postoje li eh, sredstva namijenjena financiranju nekih vaših projekata? Možete li nam reći nešto više o tome? Reći vam koji su resursi koje Europska unija stavlja na raspolaganje da bi se sve ovo financiralo? To bi mi poslužilo da dobijem jednu potpuniju sliku, jer nakon smjernica koje ste nam izložili, htjela bih čuti što je ono što se krije iza kulisa. Kako vrstu financiranja imate na raspolaganju? Hvala vam. Dajem riječ bivšem povjereniku Fischleru za njegove odgovore. Hvala vam na pitanjima. Ovo znanstveni dokument još nije finaliziran. Održat ćemo još jedan sastanak upravljačkog odbora početkom prosinca i na tom sastanku bismo htjeli odobriti, usvojiti taj dokument i tada ćete ga vi odmah e, dobiti ovdje u parlamentu. A što se tiče vašeg drugog pitanja, ima možda teškoća na, na način na koji je sročen tekst jer na mom materinjem jeziku nema diferencijacije kakva postoji u engleskom jeziku vezano uz sigurnost hrane, sigurnu konzumaciju, ne govorimo o istim stvarima. U točki C, odnosno tri ovog dokumenta se jasno navodi da je sigurnost hrane jedan, jedno od načela i prioriteta te da ćemo pružiti odgovarajuće resurse pitanja znanstvenicima kako postići napredak u sigurnosti hrane. Drugo pitanje se odnosi kako priskrbiti dovoljnu količinu hrane. I to je jedno e, pitanje koje povezuje brojne sektore kada govorimo o sigurnoj konzumaciji. Imamo definiciju FAO-a koja govori o tome što to znači na globalnoj razini. I ti onda ulaze i svi drugi aspekti koji se toga tiču. Kada je riječ o financiranju i istraži, financiranju istraživanja, Unija je osigurala određeni proračun za evropski paviljon u Milanu te je onda odlučeno da će se u tom paviljonu održavati brojni događaj, programi tijekom eh, mjeseci trajanja svjetske izložbe. Ali imat ćemo i nastavak programa i to je eh, princip na osnovu kojeg je uspostavljen upravljački odbor. Ideja je da se program eh, ne zaustavi zatvaranjem izložbe krajem listopada potreban je njegov nastavak, a njegov nastavak je istraživanje, odnosno istraživački program. I financiranje ovog istraživačkog programa će se temeljiti na uobičajenoj e, financijskoj bazi namijenjenoj istraživačkim programima, a to su oni koji ulaze u program Horizont 2020. Kao što znate, sredstva određena iz, za proračun eh, poljoprivrede iz horizonta 2000 i 20 uključuju one koji se interes, koji sudjeluju u istraživačkim projektima. Hvala vam. Thank you. And now... Hvala. Sada ću vam ja postaviti jedno pitanje. Poznato je da međunarodne agencije govore o prehrambenim potrebama koje će do 2050. narasti za 70%. To ide na uštrb dobro raspoloživih površina za prehrambenu industriju. Morat ćemo dakle kombinirati održivost proizvodnje sa potrebama koje će rasti. se nalazi u smjernicama ovih sedam točaka koje ste spomenuli. To je izbjeći bacanje hrane. Danas vidimo da se on razlikuje u razvijenim zemljama, u manje razvijenim zemljama. Imamo u, u jednima imamo bacanje hrane na kraju prehrambenog lanca, odnosno kod potrošača, koji ne može odrediti to koje su njegove konačne potrebe, te kupuje više od onoga što je potrebno, te potom to višak baca, dok u razvijenim zemljama ima najveće gubitke, imamo na početku prehrambenog lanca, opskrbnog lanca, jer nedostaje organizacija, nedostaju strukture i e, nije moguće dostići dakle, učinkovitost e, u cijelom prehrambenom lancu. hoće li se ovaj upravljački odbor koncentrirati svoje napore i na ovo pitanje koje je zasigurno u centru interesa parlamenta te smo mu posvetili e, veliku pažnju u zadnjem sazivu, a sigurno ćemo to nastaviti činiti i u ovom zato što je riječ o e, jednom od elemenata kojim se može e, garantirati održivost poljoprivrednog e, sektora. I moje drugo pitanje e, se tiče hoće li se upravički odbor baviti upotrebom poljoprivrednih proizvoda zato što postoji, kako sam rekao, nedostatak korisnih površina koje su namijenjene poljoprivredi. To vidimo da, ide, da, je, da se koristi za proizvodnju nekih vrsti energije, te riječ dakle o slabim resursima za koje nemamo e, sigurnosti da ćemo buduće moći koristiti, a to je zasigurno element koji treba uzeti u obzir. Ja, jetzt werde ich zur Abwechslung auch meine eigene Sprache benutzen. Ja ću preći na svoj vlastiti jezik kao što ste vi učinili, gospodine predsjedniče. Htio bih e, nešto istaknuti u svom odgovoru. Naša zadaća nije stvoriti novu zajedničku poljoprivrednu politiku ili pak stvoriti globalnu poljoprivrednu politiku. Naša je zadaća istraživanja, odnosno istraživački programe. Međutim, spreman sam porazmisliti o ovome što ste naveli. Prije svega, govori se da ćemo trebati 70% više hrane sredinom ovog stoljeća. Mm, s druge strane, imamo e, druge tvrdnje, e, posebno one glavnog tajnika UN-a, da ćemo već 2030. trebati 50% prehrambenih proizvoda više i to je možda najveći izazov s kojim ćemo se suočiti. Rast svjetskog stanovništva naime nije konstantan. Sad imamo veće stope rasta, Međutim, tijekom idućih desetljeća to će se sigurno nešto smanjiti. Dakle, u idućih 20 godina nas očekuju najveći izazovi kada je riječ o potrebama za hranom i to treba držati na umu prilikom ovih rasprava. Ono što je također jasno je da ova dodatna potreba za hranom da će zasigurno značiti i veći broj obradivih površina morat ćemo postići i veći prinos iz postojećih poljoprivrednih površine. Tu isto vidimo određeni sukob kada je riječ o održivosti proizvodnja. Naime, kada pogledamo unatrag, vidimo da smo u 20 godina uspjeli udvostručiti poljoprivrednu proizvodnju na svjetskoj razini. Međutim, to je išlo na uštrb okoliša. Dakle, pravi izazov je ova dodatna proizvodnja koja je potrebna, koju valja realizirati da se pritom izbjegne e, šteta po okoliš. Upravo u Europi bilježimo najveći prinos brojnih kultura i trebamo ispraviti greške iz prošlosti i naša poljoprivreda mora ići na ruku zaštiti okoliša. Potom kada je riječ o bacanju hrane. Pravu ste kada velite da u prosjeku u industrializiranim zemljama da se 30% prehrambenih namirnica baca. Međutim, znamo i da se u u razvoju već da nema da, da, da nemaju ili su jako loše tehnike skladištenja te dolazi do truljenja prehrambenih proizvoda dakle 30 posto sve uzgojene hrane se na taj način gubi. I tu vidimo veliki potencijal i za istraživanje kako bismo ispravili ovaj fenomen. Potom ova konkurencija između prehrambene i neprehrambene upotrebe je po meni barem u Europi nešto što treba svima biti jasno. Riječ o političkoj odluci. U tom pitanju se više ne bi trebale raditi do dodatne istraživanja. Prednost treba dati prehrambenoj proizvodnji. Međutim, kada je riječ o bio gospodarstvu, korištenju biomase u razne svrhe, na primjer za proizvodnju energije, kemijsku industriju, pa čak i toplinu koja se dobiva gorenjem biomase. tu moramo voditi računa o jednoj stvari. Korištenje ove biomase se treba koncentrirati na korištenje otpada kao goriva. Tu trebamo voditi računa o onome što imamo u sektoru šumarstva. Postoji određena praksa kojom se biomasa šuma koristi u onu svrhu koja stvara najveću moguću toplinu. Ta, strategija nedostaje u drugim sektorima. I zato mislim da je šteta da se biomasa stvara u poljoprivrednom sektoru. Mislim da nije mudro proizvoditi samo kako bi se od nje dobio dobila goriva. Trebalo, trebalo bi zamijeniti neke kemijske proizvode, recimo proizvodima koje dobivamo iz biomasa. Hvala vam puno, zastupnica Hevi. Io vorrei porre una domanda. Eh. Hvala vam, imam pitanje. nalazili se unutar istraživačkog e, programa i stajališta, o onome što bi trebala biti poljoprivreda sa nula kilometara, odnosno koje je vaše mišljenje o tome vezano uz potrošnju u odnosu na ono koje su resursi koji su na raspolaganju. Zanima vaše stajalište o tome. Äh, habe ganz verstanden, Ja nisam u potpunosti razumio na što se odnosilo vaše pitanje, što se tiče tih nula kilometara, ali pretpostavljam da se radi o onome što se danas e, e, naziva e, ruksakom s ugljičnim dioksidom, dakle da ne može biti svejedno prenosili, prenosili se prehrambeni proizvodi e, na drugu stranu svijeta prije nego što pristignu potrošačima. To je zasigurno jedna od tema, iako je i to zapravo isto opet političko pitanje i treba tu biti dosta pažljiv. Jer, na primjer, uzmemo za primjer proizvodnju rajčica. Proizvodnja rajčica se može odvijati na primjer ovdje u Belgiji, vrlo blizu dakle potrošaču, ali ako se za to moraju grijati staklenici i ako se mora paliti svjetlo kako bi se produži, produžilo trajanje dana, onda je to vjerojatno što se tiče utjecaja na okoliš lošija mjera nego da se te rajčice proizvedu u Africi i da se zatem prevoze u Nizozemsku ili u Belgiju. S time samo želim reći da ovdje uvijek moramo imati na umu širu sliku kako ne bi došlo do krivih zaključaka. Now we have uh, another question. Sad imamo još jedno pitanje, zastupnice e, buongiorno. Hvala vam i dobar dan, dobar dan našim gostima. Ovdje predstavljamo odbor DEVE e, koji se bavi razvojem koja je pozvana na ovaj današnji sastanak. Moje se pitanje dakle tiče naših aktivnosti. Pa me zanima gospodine eh, Fischler. Je li moguće, kako smo već pokušali sugerirati, integrirati u vaše teme i one koje se tiču milenijskih eh, razvojnih ciljeva, to je smanjivanje gladi u svijetu. Mislim da bi ekspo trebao biti u tom znaku. To se bavi i dosljednošću naših politika prema svjetskim problemima. Dakle, milenijski ciljevi i postmilenijski ciljevi. Opet, smanjivanje gladi u svijetu, te trošenje obradivih površina, odnosno teritorija. To je tema kojom bismo se trebali baviti, kao na jedan način na koji se razgovara o hrani, tu vidimo velike promjene i to se naziva land grabbing i htjela bih da bi htjela bi da vi u upravljačkom odboru date značaj tom, tom problemu. Well, first of all, um, as you know... Prije svega, kao što znate, prvi milenijski cilj veli da se do 2015. broj gladnih treba prepoloviti. Kako se trenutno čini ovaj cilj će se postići. Ali kada govorimo post milenijskim ciljevima, to su održivi ciljevi, trenutno se održavaju rasprave u UN-u na tu temu. Tamo je nit vodilja da bi nastavni cilj trebalo biti iskorjenjivanje gladi, dakle doći do 0% gladnih. To je riječ o vrlo izazovnom cilju i on je jasno naznačen u našem programu zato što je riječ o temeljnom pitanju za budućnost ljudskog roda. Drugo, aspekt klimatskih promjena je također jedan od područja na koje smo se kao upravljački odbor fokusirali. Ali jasno je i da su posljedice klimatskih promjena različito različitim klimatskim pojasevima diljem svijeta. I zato će biti potrebno nositi se eh, na različit način s ovim različitim fenomenima. I moram reći da Europa nije na najbolje mogućoj poziciji, jer kao što znate, oko planeta imate takozvane klimatske pojaseve. I to vam ne, omogućava da, pre, da prenesete određene poljoprivredne tehnike iz jednog kraja svijeta u drugi. I o tome se mora također, e, to se također mora gledati u istraživačkim programima. Međutim, da, klimatske promjene su jedan od najvažnijih aspekata. Kada je riječ o otimanju zemljišta, imamo jednu slabu točku, a to ćete vidjeti u zadnjim izvješćima koji dolaze iz nadležnih tijela un to je činjenica da nemamo dovoljno podataka. Međutim, čini se da ono nije toliko velikih razmjera kako to bilo u prošlosti kada se to činilo da bi se na toj zemlji proizvodila, obavljala poljoprivredna proizvodnja recimo za Kinu. To je zapravo investicija u zemljište jer se špekulira da će u budućnosti cijena zemljišta rasti i zato je ovo atraktivno za investitore koji na ovaj način ulažu u taj teritorij. Mislim da postoji pozitivan pomak koji je zabilježen u podacima. po meni ovo se e, može zakonski regulirati, te bi bilo dobro imati međunarodnu zakonsku regulativu o tom pitanju, zato što to ne možete regulirati samo pojedinim zemljama. Bilo bi dobro investirati u registar zemljišta. Jer kada on jednom stupi na snagu, tada je situacija transparentnija. Mislim da je transparentnost jedan od najvećih, najvažnijih aspekata u, po tom pitanju. Hvala vam. Imamo i posljednje pitanje za vas, zastupnica Bujeno. Da, jedno primjedba pitanje kada je riječ o nula kilometara, jasno mi je da moramo imati jedno svjetsko stajalište, međutim mislim da je za nas važno da se na EXPO valoriziraju upravo oni proizvodi koji imaju nula kilometara riječ o horizontalnom pitanju i to je važno kako bi se osnažili naši poljoprivredni proizvođači koji na svojevrstan način štite svoje, odnosno naše zemljište od od nekih, nečega što može loše utjecati. Međutim, htjela sam postaviti i jedno pitanje koje se tiče ribolova. Ja se naime radim u odboru za ribarstvo. Mnogo smo pričali o poljoprivredi, o održivosti poljoprivrede, pa me zanima jesu li predviđene rasprave o E, održivosti potrošnji ribe koja s jedne strane vrlo zdrava i nalazi se u našim tradicijama, međutim treba također biti, ta djelatnost mora biti održiva. Okay, thank you very much for this question. Uh, first of all, uh, Hvala vam na pitanju. Kada je riječ o originalnoj proizvodnji hrane, mogli bismo mnogo naučiti baš od Italije. I ta regionalizirana hrana i pitanja vezana uz to će biti upravo u centru talijanskog paviljona na Expo, tamo će, vjerujem, Italija pokazati ne samo važnost e, regionalne proizvodnje, veći prednosti takve vrste proizvodnje, te odnos između geografske pozadine i kvalitete i slične stvari. Italijani su se i unatrag nekoliko godina jako borili za zaštitu upravo regionalne hrane, za zaštitu porijekla i ostale oznake koje su s tim povezane. Mislim da ovdje nećemo imati mnogo novih istraživanja. Netko bi mogao osmisliti kako bolje podržati te proizvodne sisteme. A što se tiče ribarstva, mogu vam zajamčiti da će marikultura i ribarstvo biti e, prisutni u programu našeg upravljačkog odbora. Svi znamo koliko su morski sustavi osjetljivi, ali ono što je manje poznato je koje su posljedice klimatskih promjena na morske sustave. Te su posljedice možda jako teške, a mi još nismo s njima upoznati. Zato bih rekao da nam tu predstoji još dodatno istraživanje, bolje istraživanje, bolja metodologija o tome kako možemo promatrati e, razvoj naših ribljih stokova. Da, gospodin Wilkinson me upozorio na činjenicu da imamo istraživanja koje također radi naš zajednički istraživački centar, a to je da se koriste genetske metode da bi se utvrdilo porijeklo hrane. Tada možete utvrditi je li oznaka na proizvodu eh, vjerodostojna i da li taj proizvod zbilja dolaze iz tog područja. Dakle, na taj način možemo bolje identificirati porijeklo hrane, ali i ustanoviti one koji zlopotrebljavaju to označavanje. Dobro, mislim da nemamo dodatnih e, pitanja od strane naših kolega, te zahvaljujem, gospodine Fischler na vašem zbilja korisnom radu, na radu koji ulažete u organizaciju idućeg ekspova. Hvala vam. I sada prelazimo na iduću točku dnevnog reda. We invite here the director Pozivamo direktoricu regionalnog ureda Svjetske zdravstvene organizacije u okviru ove nove točke dnevnog reda. Ringraziamo per eh, aver... Eh, Hvala što ste prihvatili naš poziv. Gospođo Suzana Jakov eh, iz Svjetske zdravstvene organizacije. I dakle ovime prelazimo na novu točku dnevnog reda. A to je razmjena mišljenja sa gospođom Jakob iz Svjetske zdravstvene organizacije o epidemiji ebole. Moram objektivno reći da u Europskoj uniji građani pozorno prate ono što se događa u zapadnoj Africi. I to ne samo zbog podataka koje će s nama podijeliti gospođa Jakob i to najnovije podatke, nego i zbog zabrinutosti da bi taj virus mogao imati utjecaje na našem kontinentu i na zdravlje europskih građana. Kao što je Svjetska zdravstvena organizacija u više navrata rekla, moramo izolirati bolest, a ne zemlje, jer jedino ako budemo izolirali bolest uz ogromne napore koje će poduzeti svi, moći ćemo u kratkom roku smanjiti učinke bolesti u zapadnoj Africi i također suzbiti opasnost širanja te bolesti na svjetskoj razini. U posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do nekoliko izoliranih slučajeva medicinskog osoblja koje je radilo na licu mjesta u zapadnoj Africi, ali se e, vratilo u svoju zemlju porijekla kako jer su te osobe bile zaražene samom bolješću. E, znamo da svi dobrovoljci koji odlaze u zapadnu Afriku postavljaju mnoga otvorena pitanja ukoliko se zaraze tom bolešću i naravno da tu možemo još mnogo više učiniti. Želim sada dati e, riječ gospođi Jakub i molim je da nam ukaže na sve ono što Europa može i mora učiniti kako bi u zapadnoj Africi, dakle na licu mjesta, suzbila bolesti kako bi se što bolje organizirala u neželjenom slučaju da se pokoja oboljela osoba pojavi i na našem kontinentu koji se svakako mora pripremiti za takve negativne posljedice i dajem odmah riječ gospođi Jakub, izvolite. Gospodine predsjedniče, uvaženi članovi odbora, dame i gospodo, kao prvo, dopustite mi da vam zahvalim što ste me pozvali na ovaj sastanak e, i na sastanak odbora Envi. Ovo je prvi put e, da sam ovdje sada nakon e, novog saziva Europskog parlamenta i želim iskoristiti ovu priliku da vam zaželim e, sve najbolje u vašem vrlo važnom i odgovornom radu i uveravamo vas da će svjetska zasnovna organizacija uvijek biti na vašem raspolaganju ako su nam e, svom vam potrebne naša saznanja. Sada bih htjela dobiti prvi slajd. Kao prvo što se tiče ebole, moram reći da je ovo izazovan veliki izazov pred nama kako bismo kratkoročno riješili ovaj problem e- ebole i da učinkovito na njega odgovorimo. Iako postoje neke pozitivne naznake da su mjere koje smo do sad poduzeli donijele ploda, na primjer u Liberiji imamo taj slučaj da na primjer mjere sada dovode do smanjivanja broja zaraženih, ali mi moramo biti pažljivi jer je ovo izredno važno pitanje. Imamo jednog slučaja koji je proteklih 48 sati bio na licu mjesta i on nam je rekao da smatra da se bolest može pobjediti u idućih 6 do 9 mjeseci. Idući, iduću slajd, molim. Znamo za ebolu od 1970-ih a protekli slučajevi izbijanja su se uvijek pojavljivali u malim zajednicama, u malim selima, u raznim afričkim regijama i to su bile druge regije od ovih gdje se danas pojavljuje i najčešće su ta izbijanja prošla zapravo nezamjećeno. A najveća karakteristika ovog izbijanja je da se dogodila u vrlo gusno naseljenom e, mjestu na, rasje, rasje, e, na rasjeku triju država i da je E, to regija gdje imamo veliku mobilnost lokalnog stanovništva. To je dovelo do vrlo brzog proširenja tog virusa među lokalnim stanovništvom. Osim toga, nijedna od tri pogođene zemlje nije imala dostatna sredstva da bi na učinkovit način kontrolirala izbijanje bolesti i također su prolazili kroz vrlo teška razdoblja, političke nestabilnosti, građanskih ratova, velikog siromaštva i tako dalje i njihovi zdravstveni sustavi su bili iznimno pogođeni svim ovime u tom dijelu Afrike, a isto tako i osnovne javne usluge, što im nije dozvolilo da se nose sa izbijanjem ebole. Idući slajd. Naravno, nisu sve vijesti loše vijesti, moguće je prekinuti prenošenje ebole i to nije prvi uspjeh koji smo po tom pitanju doživjeli. Snažan odgovor u Senegalu i u Nigeriji doveo je do toga da se prekine prenošenje u slučaju ebole i te dvije zemlje su proglašene slobodnim od virusa ebole na, i to 17. i 20. listopada. Znamo što treba poduzeti Imamo globalni mehanizam e, svjetskih e, propisa koji nas u tome može voditi. Budući da nemamo tretmaniti cijepivo za ebolu, odgovor se zapravo sastoji od nekoliko osnovnih e, mjera vezih uz javno zdravstvo. To je rana, rana dijagnoza sa kontrolom, pronalaskom drugih slučajeva, briga za zaražene, izolacija oboljenih osoba, kontrola i nastojanje prekidanja lanca prenošenja i to sve naravno tako da se koriste sigurne prakse unutar lokalnog samništva, e, prakse koje su sigurne, a i dostojanstvene. Sigurno svi znate da 8. kolovoza ove godine je glavni tajnik Svjetske trgovinske organizacije objavio da je izbijanje ebole u zapadnoj Um, Africi slučaj, uh, hitan slučaj uh, međunarodne zabrinutosti, to znači da je potreban međunarodni odgovor kako bi se prekinulo širenje ebole. Glavni tajnik je također usvojio preporuke odbora za hitne slučajeve kako bi se uh, odmah usvojile mjere kojima bi se moglo boriti protiv proširenja te zaraze. Da vas kratko podsjetim na to koje su to preporuke Svjetske, Svjetske zdravstvene organizacije koje su bitne za sve države. Kao prvo moram naglasiti da VHO ne preporuča nikakvo opće uvođenje zabrane što se tiče trgovine ili putovanja. VHO preporuča da se e, pojača sveukupna spremnost nošenja tim, virusom u tim državama. E, preporuča se kontrola na izlasku, a VHO sa svojim partnerima e, se pobrinjava za to da se dobro provodi ta mjera i to na učinkovit način. Već smo imali procjenu te mjere, a pripremimo isto tako i e, jednu drugu inicijativu s tim rezi sa Europskom komisijom. Drago mi je što vas mogu obvestiti o tome da su rezultati prve procjene iznimno pozitivne. pozitivni. Iako odbor ne preporuča e, otkazivanje bilo kakvih masovnih događaja, ipak slaže se s time da su to vrlo složene odluke i da se treba tu donijeti odluka od slučaja do slučaja. Taj odbor e, poziva države članice da koriste pristup temeljen na procjeni rizika i e, dakako da će VHO i dalje e, nastaviti pružati podršku i svoje saznanja. Zbog toga što ovaj, ova bolest ima posljedice i na druga područja osim zdravstvenog područja, Eh, imali smo uspostavu prve misije za hitan odgovor na ebolu pod okriljem Ujedinih naroda. To odgovara na neposredne potrebe u borbi protiv ebole i eh, VHO je i dalje vrlo zadužen za, eh, prije svega zadužen za odgovor na javno zdravstvo, a ova misija UN-a se odnosi na sve druge dimenzije ovog problema, poput logistike, sigurnosti itd. Da vas e, kratko izvijestimo najnovim saznanjima što se tiče trenutnih napora veznih uz međunarodni odgovor. E, rezolucija sigurnosnog vijeća UN-a i ova odluka WHO-a je pokrenula velik međunarodni odgovor. To je trenutno u tijeku i mi smo vrlo zahvalni na e, podršci koju primamo na globalnoj razini prije svega od Europske unije i njenih država članica sveobuhvatni plan od 90 dana za kontrolu i suzbijanje te epidemije e, je sada pokrenut. E, izgrađuju se kapaciteti kako bi se izolirali barem 70% svih e, slučajeva ebole i kako bi se barem 70% pacijenata koji su umrli od ebole do prosinca 2014. mogli na siguran način sahraniti. To su dvije e, glavne mjere, e, s time se trebaju e, ukloniti nedostaci, a još uvijek trebamo neke druge mjere veznih uz javno zdravstvo. Na primjer, od 750 osoblja koje je potrebno unutar WHO-a kako bi se izgradio, kako bi se primijenio ovaj okvir za izgradnju međunarodne mreže za odgovor na ovu krizu, samo 155 ih imamo sada. Imamo isto tako premali broj e, centra za tretmane, a unutar WHO-a i UN-a smo procijenili da bi otprilike jedna milijarda američkih dolara bila potrebna kako bi se financirao, plan, ovaj plan puta za odgovor na ebolu. Za to su nam potrebno e, hitno daljnji resursi. WHO tu otprilike treba 260 milijuna kada se radi o fleksibilnom financiranju e, zaklade za odgovor na ebolu. Da sažmem, gospodine predsjedniče, koji su izazovi u sljedećem razdoblju. Radi se o centrima za tretmane, radi se o e, broju bolničkih kreveta unutar tih centara, radi se o ljudskim resursima, prije svega o medicinskom osoblju i timovima, a isto tako i fleksibilno financiranje. Osim ovih mjera veznih uz javno zdravstvo, naravno treba razviti cijepivo i treba razviti što prije tretman za tu bolest. Ovo je tipičan primjer bolesti koja napada najsiromašnije zemlje, najsiromašnije ljude. E, I zbog toga su komercijalni poticaj za razvoj takvog cijepiva i takvog tretmana zapravo nepostojeći. Za e, ebolu se sada upravo e, pokreću više e, razvoj tih tretmana zbog e, ovog izbijanja bolesti u zapadnoj Africi. Za pripravnost na tu bolest u budućnosti bilo bi iznimno dobro imati mehanizam s kojim bismo se pobrinuli da imamo dovoljan broj e, cijepiva na raspolaganju, a isto tako i tretmane za ovakve vrste zanemarene bolesti, a isto tako i za druge bolesti koje prije svega se odnose na siromašne skupine stanovništva. Sada imamo e, preklinička istraživanja za dva potencijalna cjepiva a imamo pet kandidata za cijepiva koje se razmatraju. E, oni se sada testiraju na ljudima i to u okviru ubrzanih postupaka e, i testiraju se na njihovu učinkovitost i na njihovu sigurnost u okviru propisa VHO-a. Ako sve E, se dobro završi, onda bismo mogli krenuti sa primjenom tih cijepiva u pogođenim zemljama u siječnju 2015. godine. Također se razmatraju i drugačije vrste proizvoda za odgovor na ebolu, poput proizvodi koji e, se dobivaju iz krvi, poput e, serum, seruma, antitijela iz krvi, ali su tako i lijekovi protiv virusa koji su pokazivali dobre rezultate na, u testiranju na životinjama. Da se sada vratim ponovno na pitanje koje ste vi spomenuli, gospodine predsjedniče, kakav je rizik za Europu? Dopustite mi da se na trenutak usavljam na to i da naglasim da je rizik za Europu da će se bola proširiti, da će izbiti u Europi iznimno nizak. Putnici u, tim pogođenim zemljama Zapadne Afrike također imaju vrlo malu vjerojatnost da će se zaraziti ako slijede osnovne mere predostrožnosti. Osobe koje su zaražene sebrom mogu putovati iz tih zemalja u Europu, ali e, da se ta bolest proširi na obitelj e, ili na medicinsko osoblje su tako iznimno nizak ako se provedu e, mjere prestrožnosti ako se pobinemo da svi znaju, pa i medicinsko osoblje, što je to ebola, kako se prenosi i kako se mogu od toga zaštititi. I to je od ključne važnosti za prevenciju. Poimanje rizika u Europi je mnogo dramatičnije nego što je to stvarna situacija sa ebolom za našu regiju. Javne službe bi trebale dosta opsežno komunicirati sa građanima e, i pružati učinkovito i pravovremeno informiranje javnosti kako bi javnost u potpunosti bila informirana o tome i kako bi se mogli smatrati aktivnim e, sudionicima u okviru odgovora na tu bolest. Zašto kažem da je mali rizik? Zato što Europska unija ima snažne zdravstvene sustave, a to je najbolje jamstvo za to da neće doći do izbijanja ebole na području Europe. Imamo snažne zdravstvene sustave i e, javne usluge i možemo pružiti odgovarajući odgovor, ali trebamo ostati skromni trebamo i dalje ojačavati naše zapsane sustave i trebamo ukloniti bilo kakve nedostatke koje smo mogli identificirati tijekom ovog odgovora na ovu bolest. Prije svega trebamo nastaviti s našim radom kako bismo razvili e, ključne, ključne kapacitete pod, e, dakle, e, prema odredbama WHO-a. Zatim, točke ulaza za putnike koje putuju iz i u te zemlje gdje dolaze do prenošenja eboje se treba smatrati dobrom prilikom za informiranje javnosti koje bi bilo učinkovito i na, koje bi se na informacijama. Neke zemlje su uveli mjere kontroliranja na izlasku i sada države koje provode te mjere razmjenjuju trenutno iskustva. Kontrola na ulasku ima samo ograničenu učinkovitost eh, kada se radi o suzbijanju međunarodnog proširenja eh, od kontrole na izlasku i treba pažljivo odmjeriti prednosti i nedostatke tih kontrola pa i zbog financijskih sredstava koje bi mogle e, biti e, dosta veliki. Zatim e, sigurnost medicinskog osoblja to je od značaja kako bi njihov plemenit rad i dalje ostao na najviše mogućoj razini. Oni su najviše izloženi toj bolesti i zbog toga medicinsko osoblje mora, mora opremiti, mora e, se izučiti i moraju biti spremni na sve. Ako su sami izloženi i zaraženi tom bolešću, onda moraju imati na spolaganju e, najbolju moguću skrb e, koja im je potrebna a to nas dovodi isto tako i do pitanja mm, evakuacije zaraženih osoba i tetmana koji se trebaju uspostaviti u zaraženim e, zemljama koje imaju međunarodno zdravstveno osobe koje tamo radi i ovom prilikom bih zahvalio i svim onim državama članicama e, Europske unije koji su poduprli i e, pomogli da se uspostavi medicinska evakuacija iz tih država Zapadne Afrike. To je nešto što se iznimno cijeni i što će i dalje biti iznimno važno kako bi se potaknulo medicinsko osoblje na to da se uključi u borbu. Imamo vrlo e, dobru koordiniranu suradnju između WHO-a i Europske unije kada se radi o medicinskoj evakuaciji. Također me dopustite naglasim da je suradnja između Europske unije, Europske komisije i ECDC-a bila izuzetno učinkovita i snažna. Naš regionalni ured također pruža podršku državama članicama da e, se pojačaju njihov kapaciteti kada se radi o ovakvim bolestima poput ebole, ali isto tako i da izgrade svoje kapacitete u sukladnosti sa propisima WHO-a. Danas imamo bolest su ta treću to može biti neka druga bolest i zapravo je ova bolest bila, bila dobar e, znak uzbune za mnoge države članice, za mnoge regije da završe sa radom na e, izgrađivanju kapaciteta za borbu protiv ovakvih e, bolesti. I dopustim gospodine predsjedniče da zaključim s time da kažem da će Europa biti sigurna od ebole kada se s tom bolešću uspijemo Eh, izboriti na samom izvoru te bolesti, a to znači da, moramo raditi prije svega u onim zemljama gdje je ta bolest izbila, dakle na području Zapadne Afrike i to je nešto što ne smijemo nikad spustiti suma. Ja pozivam vas i članove eh, vašeg odbora da i dalje kažete da, da i dalje imate na umu da je vaša, vaš rad, vaš, da su vaši napori na tom polju i, i tekako cijenjeni. Hvala vam na e, ovom govoru, na ovim informacijama koje ste nam pružili. Imamo podugačak popis govornika koji su zatražili riječ i stoga ćemo odmah započeti prije samih članova kao prvo sa izjavom komisije, gospodin John Ryan nam je tu, on je e, trenutni ravnatelj unutar komisije. Imate pet minuta. Hvala. Dobar dan svima. Komisija priprema svoju pomoć zemljama koje su pogođene epidemijom ebole i to na moguće načine i također podupiramo napore UN-a i zemalja članica kako bismo priveli što prije kraju ovu epidemiju. Istovremeno komisija treba surađivati sa europskim zemljama članicama kako bi se uvjerala da je Europa spremna za suočavanje s E, kao što je upravo rečeno, rizik od širenja ebole je nizak, ali e, samo i jedna e, zaražena osoba predstavlja opasnost za svoje kolege i za članove obitelji a da ne govorimo o potkopavanju povjerenja. Od samo početka krize mi smo usko surađivali sa svjetskom razvojnom organizacijama i također u centrom za kontrolu i prevenciju bolesti i također E, sa drugim agencijama e, putem našeg odbora za e, sigurnost i zdravlje. To je se pokazalo doista korisnim tijelom što je nam omogućilo da se pripremimo da također prenesemo znakove uzbune i također da upravljamo rizicima i također da komuniciramo o tome sa građanima. Također je istaknuto da će se zemlje članice međusobno savjetovati unutar odbora za sigurnost i zdravlje kako bi poduprle raspored naših kapaciteta na terenu. Također smo više od 20 puta raspravljali o obili od kako je došlo do jačanja širenja zaraze u ožujku ove godine i također smo izradili jedan vodič za e, putovanja koji je objavljen na svim europskim jezicima i uveli smo smjernice za inspekcija javnog zdravstva kako bi se prepoznalo eventualne simptome ebole u putnicima iz zrakoplove na zračnim lukama. Također smo definirali i jedan sustav izvješćivanja za potvrđene slučajeve i imamo sustav ranog uzbunjivanja i odgovora. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti u Štokholmu je izradio brzu procjenu rizika i smjernice za kontrolu zaraze i medicinsku evakuaciju. Procjena, kontrol, e, procjena ovoga centra spremnosti zemalja članica je bila predmetom moje rasprave sastanka ministra zdravstva 22. i 24. rujna u Milanu i to se sada ažurira. Nekoliko nas je zemalja obavijestilo da nemaju pristupa odgovarajućim zdravstvenim ustanovama za e, pacijente oboljene od ebole i također da ti centri nemaju visoku razinu biosigurnosti sada su uvedene mjere i sustavi što će omogućiti zemljama članicama da pristupe laboratorijima, bolničkim krevetima i također centrima za medicinsku evakuaciju. Jučer je komisija održala jednu radionicu na kojoj su se okupili stručnjaci na području kontrole zaraze koje će revidirati mjere za smanjenje broja sekundarnih oboljelih od ebole među medicinskom osobljem koji su došli u kontakt sa oboljelima od ebole. To je jedna od inicijativa koju poduzimamo i nadamo se da ćemo sličnu radionicu organizirati 13. studenoga za druge djelatnike koji su možda došli u dodir sa ebolom tijekom svojeg rada poput osoba zrakoplovnih kompanija. Također smo uspostavili centar za širenje informacija um, i iskustava o liječenju ebole diljem Europe. Kao što je gospođa Jakub spomenula, postoji exit screening, e, dakle pregledavanje pacijenata na e, odlasku iz ebole koji će se pojačati za pacijente iz e, Zapadne Afrike i također ćemo razmotriti kako se to provodi i moguća poboljšanja u skladu sa smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije. Naravno, kontakt sa e, zemljama u kojima postoji zaraza je od ogromne važnosti kako bismo ostali u dodiru sa zaraženim djelatnicima i kako bismo pomogli tim zemljama. E, kada je riječ o poruci javnosti i Svjetska zdravstvena organizacija i Europska komisija će uskoro pripremiti video poruku o e, prevenciji i e, suočavanju sa ebolom. E, kada je riječ o medicinskoj evakuaciji, što je važno za zdravstvene djelatnike, komisija ima vlastiti sustav medicinske evakuacije iz pogođenih e, područja. Dakle, za zdravstvene djelatnike u Europu imali smo nekoliko slučajeva prošlog tjedna. Imali smo jednog pacijenta koji je evakuiran u Francusku. Mikrofon prekida. Također smo i ispitivali e, postupak e, javne nabave, da ga tako naziv, nazovem, e, zemalja članica za potrebe suzbijanja ebole. Dakle, što znači da zemlje članice zajedničko nabavljaju cijepiva. Kolega će govoriti o cijepivima i lijekovima, ja sad, sada neću baviti time, nego ću samo reći da surađujemo sa odborom za sigurnost i zdravstvo kako bismo mapirali pacijente koji bi mogli doći sa potrebom za e, liječenjem danas ili sutra kako bismo imali kartu odgovarajućih tretmana. E, sada dajem riječ gospodinu Marku Sprengeru koji je e, ravnatelj Centra za prevenciju i kontrolu bolesti. Hvala lijepa, dobar dan. Evo, kao prvo u da nosim sve žrtve i članove njihovih obitelji i također osjećam sa njihovim patnjama. Nisam siguran da ove brojke koje smo vidjeli pokazuju e, pravi učinak ove bolesti. Mislim da su one uvelike pocijenjene. Mediji opširno pišu o pacijentima oboljelima od ebole ili koji sumnjiče da imaju ebolu u diljem u brojnim zemljama eh, Europske unije. Čini se da za sada imamo 17 takvih slučajeva, no već, velika većina takvih sumnjivih slučajeva zapravo su lažne uzbune. Liječnici širom Europe sada su svjesni opasnosti od ebole i ako je jedna osoba doputovala iz jedne od pogođenih zemalja i dođe u bolnicu e, sa e, visokom temperaturom, e, testiraju se na obolu. Međutim, obično je riječ o malariji ili gripi ili drugim bolestima. E, sada, do sada, bolnice u Europi su do sada liječile devet slučajeva ebole, osam e, osoba je bilo, su bile medicinski djelatnici koji su došli iz Afrike, a samo jedna osoba je zaražena u Europi. No, međutim, postoji opasnost da će se pojaviti drugi slučajevi ebola u Europi sve dok ne zaustavimo epidemiju u Africi. I puno se slažem sa gospođom Jakob i također sa komisijom i svjetskom zdravstvenom organizacijama o hitnoj potrebi za međunarodnom potporom kako bismo uspjeli svladati ovu epidemiju. Naš institut za kontrolu i prevenciju bolesti daje stručnu pomoć komisiji kao što je i objasnio gospodin Ryan. Mi sudjelujemo također u radu odbora za zdravstvo i sigurnosti i također poduzimamo mjere na zahtjev komisije, a ovome smo pridali vrhunski prioritet od kolovoza. Dakle, sada smo u punoj uzmoni i imamo 40 stručnjaka koji e, rade 24 sata dnevno u smjenama, što znači da možemo brzo razraditi stručne smjernice, izvješća o situaciji i također edukacijske materijale i drugo što zatraži odbor za zdravstvo i sigurnost. Navest ću da primjera u tom smislu. Gotovo svi liječeni slučajevi ebole u Europi su osobe koje su medicinski evakuirane iz Afrike i to su pacijenti koji dolaze u Europu u kontroliranim okolnostima. I ako se primjene svi potrebni postupci, ne postoji nikakva opasnost da će doći do infekcije zaraze drugih, no u stvarnom životu, u stvarnim bolnicama to nije tako jednostavno. Ako postupate ispravno, Znamo da je teško naučiti i svući svu zaštitnu opremu i ako pri tome čak i sitno pogriješite možete se zaraziti, a to smo vidjeli i u Dallasu i u Madridu. Naš institut je izradio vodič za e, zdravstvene djelatnike o tome kako ispravno koristiti zaštitnu opremu Dakle, to zovemo vodičem za stavljanje i skidanje i taj je e, vodič dostupan na našoj web stranici. Također je institut razradio smjernice za zemlje članice o upravljanju ovom situacijom iz područja javnog zdravstva i kao što ste čuli od gospodina Rajana, komisija je osnovala mrežu koja povezuje liječnike diljem Europe koji će možda morati liječiti pacijente oboljele od ebole u Europi i to nam omogućuje i prikupljanje znanja i razmjenu iskustava o eksperimentalnim liječenjima. Naš institut i naši kolege iz Europske agencije za lijekove također sudjeluju u toj mreži. Jučer eh, sam bio u Sjevernoj Africi i susreo sam se sa kolegama iz Nigerije i pitao sam ih eh, što je ključno za zaustavljanje ebole i oni su dali vrlo jednostavan odgovor na to pitanje, odnosno riječ je o vodstvu, predanosti i koordinaciji i to isto vrijedi za Europu. Hvala vam. Hvala. ima gospodin Guido Razi, e, ravnatelj Europske agencije za lijekove. Hvala gospodine predsjedniče. Uvaženi zastupnici, dame i gospodo, drago mi je što imam priliku prikazati aktivnosti koje je poduzela Europska agencija za lijekove kako bi pridonijela globalnom odgovoru na epidemiju ebole. Naravno, to je krizna situacija na području zdravlja u čitavom svijetu i zahtjeva međunarodnu suradnju bez presedana. Mislim da su prethodni govornici to dobro prikazali i ja ću dodati da kratkoročno gledano se mi oslanjamo na učinkovite mjere sprječavanja zaraze i prevenciju, no srednje i dugoročno gledano, ako želimo iskorijeniti bolest, morat ćemo se osloniti na liječenje i na cijepiva. S obzirom na iskustvo i stručnost e, Europske agencije za ljekove Svjetska zdravstvena organizacija se obratila nama kako bismo pomogli u razradi najosnovnijih e, sustava liječenja ebole i nadamo se cijepiva. Dakle, naš je cilj e, brz razvoj i brzo odobravanje lijekova za liječenje ove bolesti. Što smo učinili do sada? Počeli smo raditi u kolovozu okupljajući najbolje stručnjake iz Europe i šire i također smo se sastali sa predstavnicima svih kompanija koje sada rade na razvoju cijepiva za ebolu i Pozvali smo ih eh, da ulože sve moguće napore u razradu tih cijepeva i da nam se obrate što prije, čim budu imali nova sredstva i pitanja kako bismo im pomogli da ubrzaju ostvarivanje rezultata i kako bismo također potaknuli razvoj tih cijepiva. Imamo na raspolaganju dva eh, regulatorna akta, dakle imamo Postupak znanstvenog savjetovanja, prošli tjedan smo upravo održali prvo savjetovanje o cijepivu za ebolu i to smo uspjeli organizirati vrlo brzo. Zatim, nema rokova e, za e, evaluaciju, nego mi stalno u hodu evaluiramo razvoj ovih e, cijepiva. No, važno je također raspolagati i načinima prikupljanja najkvalitetnijih dokaza i tragova. Hmm, znamo da smo u kriznoj situaciji i spremni smo značajno ubrzati proces, što znači da ako budemo uspješni ćemo biti također i spremni na svaku eventualnost, odnosno ako se nekom nesrećom budemo morali nositi i s ovim problemom u Europi. Moramo također održati visoku razinu odgovornog ponašanja. Od nas se očekuje kao zakonodavca da odluke donosimo na temelju dokaza i trebamo dakle utvrditi gdje cijepivo djeluje i kako možemo postići što veću kvalitetu. Naravno, javnost u ovom trenutku neće nikako prihvatiti neuspjeh ovog cijepiva. Do sada oni koji rade na razvoju cijepiva pokazuju da su zadovoljni i mi smo sada spremni procijeniti i razmotriti sve podatke o razvoju cijepiva i nadamo se da ćemo što prije odobriti brzu proizvodnju cijepiva. Ja sam osobno sa svim kolegama predan tome i radimo u uskoj suradnji sa Centrom za kontrolu i prevenciju bolesti, sa komisijom i sa svjetskom zdravstvenom organizacijom i nadamo se da ćemo uspjeti u svojim namjerama. Hvala vam. A sada Počinjemo sa raspravom e, među kolegama. Dakle, prvi riječ ima gospodin Peter Lizer. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, hvala svim govornicima. Mislim da je ovo za nas sve bilo vrlo informativno. Htio bih podržati sve one koji su jasno naznačili da se te nalazi na području Zapadne Afrike i da sada ne bismo smjeli početi paničariti e, kada se radi o situaciji u samoj Europi. Ono što se događa tamo, dakle u zapadnoj Africi je humanitarna katastrofa i naša je obveza da vrlo brzo i učinkovito pružimo našu pomoć. Ne samo zbog toga što bi mi možda mogli imati pojedinačne slučajeve na području Europe, nego zato što se radi o tim ljudima tamo na području Zapadne Europe i zato što si ne možemo uopće politički niti dopustiti da pustimo te ljude na cjedilu. Postoje neka, neke čudne zamisli da bi se trebalo, trebalo ograničiti to područje oko Zapadne Afrike, da bi se trebalo zabraniti bilo kakvu vrstu, vrstu razmjene s tim područjem kako bi se taj problem riješio, tako reći, samo od sebe. Mislim da je to cinično i mislim da to ne daje dobar signal svima onima koji će onda preživjeti. To je samo način na koji možemo e, potaknuti nova fundamentalistička strujanja. Stoga trebamo pomoći prije svega kako bismo tim osobama tamo dali jednu perspektivu za budućnost. Zbog toga ja u velikoj mjeri podržavam VHO i druge institucije kada se radi o medicinskoj evakuaciji. Naravno da postoji rasprava zašto te pacijente vraćamo u našu zemlju i kod mene u mojoj državi u Njemačkoj je u Hamburgu bio jedan pacijent koji je e, evakuiran. Ja to u potpunosti podržavam. Ja sam sam mnogo godina radio na kriznim područjima kao liječnik i naravno da si kad kad da se kad kad pitate što će se dogoditi ako se sam zarazite. E, morao sam e, satima tamo voziti e, prije nego što bih pristigao do iduće, lječ, do iduće bolnice koja ima međunarodne standarde dakle, u kojoj rade Amerikanci ili Njemci, ali upravo je to je razlog zbog kojeg moramo sve pokušati napraviti kako bismo pomogli tim ljudima. Hvala gospodinu Špengeru koji je naglasio da se samo jedna osoba u EU zarazila i zbog toga ne bismo trebali širiti paniku. Ipak, unatoč tome, jedno pitanje koje želim postaviti našim stručnjacima Jesmo li u svim državama članicama dobro pripremljeni za ovo? U Španjolskoj e, je to, taj problem se dobro riješen, jedna medicinska sestra se tamo zarazila, ali to je ograničeno. Možemo li Polazite od pretpostavke da je to u svim državama tako, da doista možemo e, suzbiti taj problem kada dođe do medicinske evakuacije osoblja. I još jedno moje pitanje, upućeno gospođi Jakab. E, čuli smo mnogo toga o mogućim cijepivima, o mogućim tretmanima. Moje je skromno mišljenje da imamo krivi fokus. Možda ćemo dakle u siječnju započeti sa kliničkim istraživanjima, no to ne znači da ćemo imati cjepivo na raspolaganju. To znači da će se to cjepivo kao prvo testirati, da se vidi radili uopće. Koliko zatim doza cjepiva uopće možemo očekivati u sljedećoj godini, to treba proizvesti, kako se može ubrzati taj postupak i na posljedku pitanja tko će dobiti to cjepivo. Dakle, problem nećemo riješiti, riješiti pomoću toga, problem ćemo riješiti pomoću toga da E, radimo informaciju, informiranje javnosti, da pacijenti imaju isto tako e, dobre uvjete da ojačimo sada naš zdravstveni sustav pomoću preventivnih mjera i ako zatim možda jednom, recimo 2016. godine imamo cijepivo u određenoj mjeri na raspolaganju, do tada e, će problem već se morati riješiti. I stoga sam malo skeptičan kada se usredotočimo na ovo pitanje cijepiva ili tretmana. Moramo sada u idućih nekoliko tjedana napraviti sve ono što možemo. Hvala, gospodin Grota ima riječ. Hvala lijepa. I ja iznimno pozdravljam to što imamo danas ovu raspravu. Mislim da ne možemo ni dovoljno o tome raspravljati. Radi se o informiranju. Bilo je mnogo slučaja širenja panike, na primjer u mojoj izbornoj jedinici se jedno, jedno jedan medicinski radnik vratio e, ponovno u zapsanu službu e, iz Afrike i zatim ga se optužilo da je možda zaražen ebolom, da će širiti tu bolest. Mislim da doista trebamo raditi na informiranju javnosti. Europa je tu bila prespora. Vidjeli smo datume i činjenice što se tiče toga kad je bolest izbila, što, kada smo mi reagirali i ovom prilikom moram još jednom osobno zahvaliti svima onima koji odlaze na ta područja koji tamo pomažu, njima treba pružiti sigurnost, njih ne treba stigmatizirati e, europska javnost e, i optuživati ih da će donijeti bolest. Ne znam tko je to rekao, je li gospodin Špenger ili e, gospođa iz VHO-a. Dakle, moje pitanje s tim u vezi kako možemo poboljšati našu komunikaciju, jer to je jedna od naših glavnih zadaća. I zatim, kada se ta pošast e, suzbije, se moramo pitati gdje možemo uvesti poboljšanja. Po informacijama koje ja imam, E, se zapravo radilo o tome da su nedostali najosnovniji proizvodi, e, ručnici, gumene rukavice. Uopće nije shvatljivo da, da to nedostaje. Trebali smo se bolje koordinirati na području Europe. To su dosta zapravo banalnosti i na to trebamo reagirati. A isto tako što se tiče zdravstvenog osoblja. Gospodin Špenger je to naglasio. Samo se jedna osoba zrazila na području Europske unije. Kada se radi o zdravstvenom osoblju, o bolnicama, o drugim ustanovama, znam da tu postoji još velika potreba za širenjem informacija kako bismo vidjeli kako možemo poboljšati situaciju da imamo dobre informacije, da ne potrošimo previše vremena. Mislim, skoro je godinu dana prošlo od kad je bila izbila, a toliko smo vremena potratili i uz to imamo i toliko veliki manjak e, što se tiče informiranja i pruženja informacija. Još jednom dakle želim zahvaliti svim onima koji tamo rade, ali i vama isto tako ovdje, to je doista tragedija, ovo što se odbilo i što je bilo zasjenjeno mnogim drugim konfliktima koje imamo, e, to što se dogodilo na afričkom kontinentu je često palo u zaborav upravo zbog toga i stoga vam zahvaljujem što ste ovdje s nama i što imamo ovu priliku da o tome samo raspravimo. Hvala. E, riječima gospodin Grvandi. Hvala. Hvala gospođo Jakab i također drugim govornicima koje smo čuli na ovu temu. Nadam se da nije primjer pristupa Europske unije činjenica da imamo toliko ljudi koji se ovdje javljaju za riječi koji su zapravo preuzeli odgovornost za dio problema svaki svoj. Želim se osvrnuti na posljednji slajd gospođe Jakab pod naslovom Prava borba nije u Europi. Mislim da je to potpuno jasno. Svi nam stručnjaci govore da budući da imamo dobre, kvalitetne sustave javnog zdravstva u Europskoj uniji, bit će dosta jednostavno boriti se protiv ebole. Znači prava borba nije u Europi. Prava borba je ona koja se odvija u zapadnoj Africi. Imam jedno pitanje za gospođu Jakab i htio bih je moliti da mi ne da previše diplomatski odgovor. Odnosno, jeste li zadovoljni s načinom na koji se Europska unija kao cjelina nosi sa ovom krizom, naročito u zapadnoj Africi, jer E, koliko čujem recimo Francuzi se e, bave Beninom zato jer se tamo govori francuski, u Velika Britanija se bavi Sierra Leoneom zato jer se tamo govori engleski i događa se da imamo više bolnica koje su e, popunjene osobljem iz Švedske, iz Njemačke i iz Danske, ali zapravo nedostaje koordinacija. Pozdravljam činjenicu da zemlje članice pomažu, da pružaju pomoć e, tim zemljama Zapadne Afrike, no čini mi se da nam treba jedan jedinstveni pristup Europske unije. Mi teoretski raspolažemo potrebnim sustavima, imamo platformu za krizu koja bi se mogla upravo iskoristiti za tako nešto, ali zapravo još do sada nije iskorištena. Također, prije dva tjedna vijeće za vanjske poslove i Europsko vijeće prošlog tjedna e, su dali dosta slabe izjave, tako da nisam baš siguran da su zemlje članice doista spremne dopustiti jaču koordinaciju na europskoj razini. Znači, naročito se obraćam gospođi Jakab s pitanjem e, je li doista istina da nemamo snažan koordinirani pristup Europske unije zapadnoj Africi i ugrožava li to učinkovitost e, i smislenost pristupa međunarodne zajednice i ima li to također negativan učinak na pristup svjetske zdravstvene organizacije. Hvala vam. Hvala. Gospođa Rihazi. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dobrodošli gospođo Jaka, vi ste sada predstavnica svjetske zdravstvene organizacije. Mi vas e, već znamo s jedne druge funkcije kada ste bili ravnateljica jedne organizacije. I unutar WHO je postao jedno unutarnje izvješće gdje je stajalo da vam je bilo potrebno šest mjeseci da biste djelovali. Dakle, e, prvi slučaj je iz e, prosinca 2014. godine, to je on, ono dijete koje se zarazilo ebolom i koje je zatim proširilo e, tu bolest na svoju, svoju okolinu i na obitelj. I tek ste 8. kolovoza rekli da postoji opasnost, dakle osam mjeseci nakon. I vi ste i sami su odgovorni za to što nije došlo do upozorenja na međunarodnoj razini što niste pravovremeno rekli da postoji ta opasnost. Ipak, mislim da je nepojemljivo da se tu ne govori i o liječnicima bez granica. Oni su napravili ogroman posao u tim zemljama vi ste zastupnica jedne međunarodne organizacije, a niko ne govori o tim udrugama koje su zapravo uspostavili prve bolnice kako bi se e, prihvatili e, zaražene osobe i kako bi se e, njima pružila njega. Dakle, nije Svjetska zdravstvena organizacija jedina koja reagira. Sada svi govore o tretmanima o cjepivu. Ako pogledam jedan članak iz 2012. godine, tu su slučajci govorili da ebola nikoga ne zanima. Ipak imali smo od 76. Eh, godine 2200 smrtnih slučajeva i kaže se da farmaceutska industrija to ne istražuje, ne postoji dovoljan, izgled za profit. A mi na razini Europske unije imamo jednu inicijativu za eh, nove lijekove. Imali smo izvješće, ja sam bila izvjestiteljica u Sjeni i rekli smo da treba potaknuti inovativna farmaceutska sredstva za bolesti poput ebole i druge, ali to ne zanima velike laboratorije. Gospodin Barroso je rekao da ćemo dobiti 24 milijuna kako bismo pokrenuli takva istraživanja. To je ponovno zapravo vrsta državnih subvencija, dakle dajemo novac farmaceutskoj industriji kako bi se ona uopće zanimala za takve fenomene. To je nepojmljivo. U okviru ECDC-a i drugih trebamo imati i tu sudjelovanje udruga civilnog društva kako bismo imali i, razvoj proizvoda za druge e, i za druge bolesti kao što su dijabetes i drugo. Mene zanima tko će i kako provoditi klinička istraživanja za ta cijepiva. Postavljam to pitanje i komisiji i vama. Hoće li se to odvijati u Gineji, u Liberiji, u Sierra Leoneu i ako da, s kakvim etičkim standardima. Ako imamo cjepivo, to bi bilo izvesno, iako bi možda bilo prekasno, ali ako ga imamo, onda moramo biti sigurni da je ono sigurno s njima ćemo cijepiti djecu, trudnice i tako dalje. Moramo doista ispuniti sve uvjete kako bi se njima mogla na siguran način pružiti zdravstvena skrb. Što se tiče hitnoće. Ja vam moram reći da postoje članovi obitelji koje su pristigli s tih područja i e, koji nisu bili uopće pod kontrolom. Ova situacija sada eksplodira. Bole se nevjerojatno širi, a ne postoji prav odgovor imamo 10 do 15 tisuća zaraženih, e, osoba, a imamo 400 bolničkih kreveta. Preko noći se uklone sva tijela osoba koje su preminuli i zatim postoji još uvijek dugačak red ispred, ispred bolnica za nove pacijente. Vi govorite kao službenik. Treba u potpunosti suzbiti sam izvor zaraze. Rekli ste da je rizik za Europu mali, ali ako imam 10-15 eh, takvih eh, mm, zaraženih osoba koje, na primjer, u Francusku, mislim, onda će eh, situacija biti mm, potpuno izvan kontrole. Zatim imamo jednu akciju gdje se htjelo poslati tisuće vojnika u te zemlje. Da, to je iznimno e, hvale vrijedno, ali postoji vrlo malo ljudi koji mogu obučiti te ljude na terenu. Jer ne postoji uopće mobilizacija e, iz Europe kako bi vojno osoblje, liječnici i tako dalje išli tamo. Zašto? Zato što se ljudi boje. A ja od vas kao predstavnicu Svjetske zdravstvene organizacije očekujem snažni govor. Reći ćete mi ništa se neće dogovoriti. Nigerija je slobodna od ebola i tako dalje. Pa pogledajte druge, druge zemlje, pogledajte Liberiju. Tu može doći još do velikih razvoja. Što će zatim dva mjeseca kasnije komisija učiniti, što će učiniti WHO kako bi se e, pobinuli za i e, pomoć u obliku prehrambenih proizvoda za osoblje koje tamo radi. Mi smo praktički u stanju rata. Vaš govor me jako e, iritira. Vi ne znate kako, kako su se osobe vratile koje su tamo pomagale. Ja vam mogu reći da su traumatizirane i rado bih od vas čula malo jači e, govor. Hvala. Thank you. And now, uh, Hvala. Riječ ima gospodin Baons i molim vas e, da ne duljite previše, zato jer imamo i drugih govornika koji su se javili za riječ. Hvala, dobar dan. Nadovezat ću se na ono što je rekla gospođa e, Rivazi. Gospođa Jakab e, je također dala pozitivne znakove, međutim e, druge organizacije koje djeluju na terenu poput e, liječnika bez granica kažu da je epidemija e, kontrole. Ako sve dobro prođe imat ćemo cijepivo u siječnju 2015. godine, međutim to se ne poklapa sa izjavama recimo tjednom izjavom Glaxoa koja kaže da cjepivo stiže prekasno. Ne znam <clears throat> hoće li Europska unija dati novi zamah istraživanju cijepiva kako bi se prevladalo ovo kašnjenje, kako bi se smanjila patnja u Africi. Imamo neodržana obećanja i to dovodi do kolapsa zdravstva i gospodarstva u tim zemljama Afrike, što također dovodi do i do indirektne smrtnosti, zato jer e, oni nisu u stanju nositi se sa malarijom ili sa recimo proljevom ili zato što nema pomoći trudnicama. E, Ebola, osim što ima visoku stopu smrtnosti, zapravo ubija manje od malarije ili neishranjenosti. Mi smo pozvali stručnjake da surađuju i izdvojili smo milijune eura i pružit ćemo također dugoročnu pomoć toj regiji. To je međutim nedovoljno i neučinkovito. Nažalost, europska javnost više brine zbog slučajeva koji bi mogli doći u Europu nego zbog krize u Africi, a to je zapravo odgovornost Europske unije. Sam John Ryan je više govorio o situaciji u Europi nego o onome što se čini u Africi, a ono što se čini doista nije dovoljno. Reagiralo se prekasno. Reagiralo se prekasno na pozive liječnika bez granica koji su upućivani već mjesecima. Hvala riječima kolega Pedicini. Hvala. Hvala svim e, govornicima koji su nas uveli u ovu raspravu. Želim se ponovno osvrnuti na pitanje cijepiva, zato jer je gospođa Jakab to prije spomenula i prenijela je jednu dosta razuvjeravajuću poruku. Govorila je o pet cijepiva koje se sad ispituju i e, rekla je da se ubrzuje kliničko ispitivanje u odnosu na ona standardna ispitivanja. Kao što je već prethodni govornik naglasio, Glaxo, a to je farmaceutska kompanija koja je dobila zadaću razviti ovo cijepivo u vrlo kratkom roku, je prije nekoliko mjeseci izjavila da će početkom siječnja 2015. imati spremno više od 10.000 doza ovog cijepiva, zahvaljujući i odobrenju koje je dala Food and Drugs Administration u Americi za e, dobrovoljno ispitivanje na ljudima. No, od prije nekoliko dana čuli smo i izjavu e, direktora istraživačkog programa Glaxoa koji je nažalost rekao da se vraćaju na neubrzano tradicionalno kliničko ispitivanje zato je prvo potrebno ispitivanje u prvoj fazi, zatim ispitivanja u drugoj fazi kako bi se procijenila učinkovitost cjepiva i daljnja ispitivanja kako bi se utvrdila i doza, doziranje dakle nova ispitivanja u trećoj fazi. Znači, pitamo se što se dogodilo i koliko se možemo poznati u ova razuvjeravanja koja čujemo ovdje, zato jer s jedne strane prije nekoliko tjedana se e, reklo da će početkom 2015. biti spremno cijepivo, a sada voditelj istraživanja u Glaksu kaže da zbog svog ovog potrebnog ispitivanja cijepivo se neće smatrati valjenim odgovorom na epidemiju koja je još uvijek u tijeku. Dakle, pitamo se kako se sada dogodio taj prijelaz sa obrzanog protokola na e, tradicionalni protokol i me zanima u kojoj su faze druge farmaceutske kompanije i što je sa plasmanom na tržište lijekova u ovim dramatičnim okolnostima. Hvala. E, sada gospođa Šepirik. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, we zijn hier al een hele tijd mee bezig en ik, eh, ik dank u persoonlijk. Hoe u... Hvala vam i zahvaljujem vam osobno što ste se založili e, da se na dnevni red stavi ova točka. Ja dolazim iz odbora za poljoprivredu i brojni kolege su vam se sada pridružili na sastanku upravo kako bi slijedili ovu raspravu. Kao što vidimo, vi nebole još nema u Europi, ali ona bi mogla doći. Kako ćemo reagirati? To je moje pitanje. Reći da neće doći mi se čini premalo. Jedno pitanje za direktoricu Jakab. Vi ste bili direktorica, ako sam dobro shvatili, za Europu. Kakvi su vaši kontakti sa kolegama u Europi? Imamo te kontakte u Nigeriji, vidimo da se tamo dobro reagiralo. Čini se da tamo dobro surađujete. I još jedno pitanje. Već smo to nekoliko puta dotaknuli. Osim 500 milijuna koje su se već spomenuli, potrebna je dodatna humanitarna pomoć. Europska komisija bi nam možda mogla predstaviti projekt za djecu koja su ostala bez roditelja u ovoj, sada, u ovoj situaciji, što je s njima. Potom vidimo evropske ministre u Belgiji, u Nizozemskoj, kako se bave ovim pitanjem, ali to nas onemogućuje u tome da imamo jedan jedinstveni odgovor na ovu krizu. Hvala vam. Kolega potpredsjednik eh, Panjo. Eh, Gospodine predsjedniče, dragi kolege, kao prvo želim zahvaliti eh, gospođi Jakab na njenoj intervenciji, na svemu onome što radi u ime who a za e, tu regiju, za Europu. Znamo da je ona bila jedna od ravnateljica ECDC-a od 2005. do 2010. godine. Je bila u bliskom kontaktu s nama i mislim da je vodila e, iznimno dobro e, tu, taj centar e, kada se radi o borbi protiv e, zaraznih bolesti. Htio bih e, izneti dvije točke. Kao prvo ja sam bio izvjestitelj o odluci koju smo osvojili početkom 2014. godine kada se radi o prekograničnoj opasnosti na zdravlje. I pozdravljam ono što je rekao John Ryan, koji predstavlja Europsku komisiju iz e, opće uprave za zdravstvo. to je bilo nešto što smo e, odlučivali dvije godine. Imali smo veliko razilaženje u mišljenjima među državama članicama 2009. godine, još kada se radilo o borbi protiv te epidemije H5N1. I to je dovelo do nepravde, do razlike među građanima Europske unije. I sada moram reći novim zastupnicima u Europskom parlamentu da smo tijekom te epidemije H1N1 eh, odlučili kao Europski parlament eh, uvesti neke inicijative sa Europskom komisijom i to protiv država članica kako bismo eh, još jednom dakle mogli pokrenuti određene mjere. Sada imamo odbor za sigurnost javnog zdravstva koji se redovito sastaje u Luksemburgu i od kad je ova epidemija virusa ebole zaprijetila e, ljudima, dakle znamo da smo imali trećeg e, rujna u okviru našeg odbora već raspravu i imali smo preko 10.000 zaraženih slučajeva i određen e, broj su tako i smrtnih slučajeva na području Zapadne Afrike. I e, naši govornici su rekli, radi se o pošasti, radi se o ratu protiv ratu e, kojeg vodimo. To znači da ono što smo mi u protokom sazivu trebali odlučiti kada se radi o tom ratu, kada se radi o tome da trebamo donijeti odluke, plod tog parlamentarnog rada, rame uz rame s Europskom komisijom, a protiv država članica, jer smo 2013. godine više mjeseca vodili dijaloge, e, pokazalo se da je bilo, bio dosta težak. Zato što države članice nisu htjele te mjere, no mi smo uspjeli osvajati takav odnos moći da e, smo to ostvarili. To se ne tiče John Ryana, niti nas, zastupnika Europskog parlamenta, ali sada u ovih proteklih e, tjedana i mjeseci smo isto tako prisustvovali donošnju odluka unutar država članica i uopće se te države nisu osvetljene na ono što mi donosimo kao odluku ovdje na europskoj razini. E, oni nam kažu da su donijeli odluke, ali budite uvjereni, oni to nisu učinili, mi, ćemo, mi donosimo odluke zajedno sa odborom e, za sigurnost javnog zdravstva kako bismo zaštitili 500 e, milijuna europskih građana i građanki nasuprot ovako e, iznimno opasne pošasti kao što je virus ebola. Mislim da je ova rasprava bila vrlo važna prilika kako bismo to ponovno pokazali, kako bismo pokazali koliko je važno imati Europsku uniju ima mnogo onih koji se protive e, europskim strukturama i eto ovdje možemo pokazati da te strukture služe zaštiti europskih građana i građanki. Zatim druga točka koja je vrlo polemična i vi ste to već rekli u vašem govoru, a to je i određen broj govornika spomenuo, još i danas postoje države članice države pa i države članice Europske unije koji nisu još doprinijeli što se tiče finanskih sredstava e, u nekoliko mjeri koliko su tu trebali e, za borbu protiv ovoga i stoga moramo vršiti pritisak da se postigne veća učinkovitost na terenu, na licu mjesta, na području Zapadne Afrike, jer mi znamo da kada se radi o financiranju, ako želimo ići sve do kraja sa krevetima, sa centrima za tretman, znamo da nam je za to potreban, iznos od jednu milijardu eura, a nismo niti na pola do toga. I dakle još jednom to moramo reći, mi kao predstavnici Europske unije, predstavnicima država članica trebamo reći krenite, financirajte, te mjere koje će nam pomoći da na licu mjesta suzbijemo tu pošast jer e, ako ništa ne napravimo na terenu onda ćemo i nažalost i dalje biti vrlo zabrinuti posuda pa i na europskom kontinentu. Hvala vam, zastupnica Hvala vam gospodine predsjedniče. Gospođo ravnateljice, plan ruta koje je Europski parlament zaprimio mi se čini nepotpun. Tu ne nalazimo konkretne praktične mjere za borbu protiv eh, virusa ebole i u tom smislu bih rado znala eh, imali Svjetska zdravstvena organizacija na umu vrlo važan aspekt e, migracijskih e, priljeva e, ne samo u tranzitnim zemljama nego i na samim granicama Europske unije kako bi se u tom smislu mogla isto osigurati sigurnost Europskog kontinenta od virusa ebole. Hvala vam, zastupnica Kabezon Ruiz. Hvala vam. Htjela bih reći da mi je drago čuti ono što nam je rekla predstavnica Svjetske zdravstvene organizacije jer su konačno shvatili e, dimenziju ove epidemije s razlogom je se sada naziva epidemijom svjetskih razmjera. Nedavno je Nedavno smo vidjeli veliku mobilizaciju i na svjetskom planu, kako nam je ostalom rekla gošća iz svjetske zdravstvene organizacije. Vidjeli smo sada i ove planove mjera za idući 90 dana. Međutim, imam jednu e, primjedbu. Nisu li prvi slučajevi ebole u Europi ubrzali ove mjere, konkretno ono, oni u Španjolskoj? I zanima me, e, bez obzira na sve ove napretke, jesu li po vama ovi napori koje smo vidjeli od strane Europske unije dovoljni, nije li potrebno više toga učiniti? Vidim da se dosta toga čini, međutim, htjela bih čuti jesu li ovi napori dovoljni ili je potreban dodatni angažman. Kada je riječ o Španjolskoj, imam neka konkretna pitanja. Mi smo slijedili protokole za zdravstveno osoblje kako bismo spriječili dalje širenje bolesti. I Svjetska zdravstvena organizacija, je li ona znala kada se prevoze bolesnici u Španjolsku? Je li ona to koordinirala? Trenutno se radi na tome da se u gradu Moron osnuje jedno svojevrsni centar kamo će se prenijeti i pacijenti i medicinski proizvodi. Postoji li koordinacija na, ovom planu sa španjolskom vladom kako bi se e, spriječilo širenje zaraze upravo u ovim transferima? Mislim da bismo se prije svega trebali koordinirati, mm, usmjeriti na zapadnu Afriku na rješavanje tamošnje situacije jer vidimo da ovo utječe i na javno mišljenje. možete li nam reći da postoje jamstva da će se u tamošnjim centrima poštivati svi protokoli. I kakva je situacija sa eksperimentalnim ljekovima? Vidimo da se ono koristi, recimo u Švicarskoj, i postoje li nekakvi detalji o njezinoj upotrebi? Hvala vam, zastupnica Šuica želim zahvaliti čelništvu odbora e, što ste organizirali ovu raspravu jer ovo je zaista humanitarna katastrofa i svi se slažemo i svi prethodnici su rekli da je ovo humanitarna katastrofa. međutim to što je mali rizik što smo čuli od gospođe jakab za europsku uniju i za europu nas ne amnestira i po meni bi bilo licemjerno i neprihvatljivo izolirati područje e, zapadne afrike gdje se epidemija dogodila. dakle na nama je posao čuli smo da osim novaca nedostaju organizacijski kapaciteti da nema ljudskih resursa da je slaba logistika da nema kvalificiranog osoblja da je nedostatak adekvatnog treninga e, kod zdravstvenih radnika a i lokalno stanovništvo nije dovoljno educirano. spomenuli ste milijardu dolara to je veliki novac a opet smo uli i da je europska komisija odredila twenty four milijuna eura ali to je samo za znanstvena istraivanja. ja vam eh, hou postaviti pitanje zapravo to je dugoroni projekt eh, oko znanstvenog istraivanja i uinka cjepiva koje su to kratkorone mjere koje moemo odmah realizirati na terenu? to je ono to se svi mi moramo zapitati. ovdje europska unija po mom pitanju prije svega ne govorim sad samo o eh, svjetskoj zdravstvenoj organizaciji europska unija mora pokazati leadership mora pokazati da ne želimo izolirati niti nigeriju niti sierra leone niti mali nego želimo izolirati virus ebole i to je ono što mi želimo napraviti. i želim vas podsjetiti na nedavno saslušanje našeg povjerenika gospodina christosa stylianidesa koji je rekao da će njegovo prvo službeno putovanje biti u zapadnu afriku pa i ovo je prilika da ga na to podsjetim jer bitno je izvor bolesti eliminirati i nakon toga treba imati dakle pravi pristup moramo po meni pobijediti strah a time ćemo pobijediti i ebolu. hvala vam lijepo. Hvala vam. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Već je mnogo toga rečeno o tome što Europska unija treba poduzeti kako bi se pružila podrška u ovom slučaju pogođenim zemljama i u tom smislu neću o tome puno reći, ali doista se možemo samo diviti svima onima koji dobrovoljno idu u te zemlje koji se izlažu zarazi jer mi znamo da se to doista može i dogoditi. Trebamo svakako pomisliti jesu li, jesu li naši dosadašnji napori bili dovoljni ili bi mogli nešto više učiniti, to dijelim sa mnogim drugim govornicima. Samo da kažem, ja sam isto tako članica u odboru za transport i e, mislim da je bilo vrlo dobro da smo dobili tu informaciju da sada postoji u pripremi jedan video za informiranje putnika jer smo se mi isto tako tome informirali na području transporta koliko je, kolika je velika opasnost Europske unije. Ona je dosta mala, to je istina, ali je ipak prisutna. I stoga moramo zadržati pravu mjeru, ne smijemo paničariti. Ja sam, na primjer, razgovarala sa njemačkim liječnicima na e, zračnim lukama u Njemačkoj i naravno e, raspravljalo se o tome treba li vršiti e, kontrolu temperature putnika, da se vidi možda koji putnici imaju groznicu, ali rekli su mi da to nije prava mjera i u bolnicama se može, se može izmjeriti takva temperatura i vidjeti e, u kakvoj bolesti se radi, ali sama groznica nije zarazna. E, pacijent može pomoću aspirina, na primjer, suzbiti tu groznicu i u tom slučaju ona neće biti mjerljiva i stoga je bolje vidjeti postoji li još neki drugi simptomi koje ta osoba ima. A e, liječnički timovi su dakle rekli da se ne radi samo o groznici već e, i e, o na primjer proljevu ili povraćanju. Dakle širi se prije svega put, tim putem. I ako dođe do jednog konkretnog slučajeva onda se naravno treba isto tako uzeti u obzir sve druge suputnike, ali to se ne treba učiniti ako to doista nije potrebno. Što se tiče zračnih luka, dakle, postoji po mom smislu jedno dosta razumno upravljanje te situacije na području Europe, a isto tako što se tiče brodova, jučer je EMSA bila kod nas u odboru za transport koja je rekla da kada je došlo do izbijanja ebole da se prvo osnovala jedna radna skupina, jedan task force, da se vidi e, putem radarskog sustava koji brodovi pristižu iz Afrike i koji bi mogli prenijeti bolest. Ali e, rečeno je da to nije zapravo potrebno, jer se prije svega radi o teretnim brodovima i e, ipak e, i dalje se o tome razmišlja kako se i tim putem ne bi e, došlo, kako je tim putem ne bi došlo do prenošenja bolesti u Europi. To je dakle ono što sam ja htjela reći kao e, nadoknadu, ali naravno mi se moramo još i više zadočiti nego do sada kako možemo pružiti podršku na terenu. Hvala. Hvala vam. Balco. Megköszönöm Hvala vam lijepa na tom što ste mi predali riječ. Zahvaljujem se uh, gospođi na informacijama koje nam je pružila. Spomenuli ste i zapravo se pružili odgovore na dva načelna pitanja koje je postavio naš odbor, dakle što se može učiniti kako bi se spriječilo širenje te bolesti i što se može napraviti uh, vezano uz liječenje zaraženih pacijenata. Ja imam još jedno dodatno pitanje. Što mogu učiniti Ujedinjeni narodi kako ne bi došlo do takvih eh, epidemija? Tu se obraćam vama, ne samo u vašem svojstvu kao eh, direktorica regionalnog ureda WHO-a. Ujedinjeni narodi se žele na globalnoj razini založiti za kvalitetu života. Radi se ovdje o siromašnim zemljama a svaka siromašna država je drugačija. Globalni dionici na različiti način uh, iskorištavaju e, različite resurse. Čuli smo da postoje države gdje je odnos broja liječnika na sto tisuća osoba tek jedan, dakle jedan liječnik koji je odgovoran za 100 tisuća osoba. Od, osjeća li se VHO odgovoran za to ili poduzima li VHO neke korake kako bi se ta katastrofalna situacija u nekim siromašnim državama popravila? Trebalo bi ustupiti zdravstveno osoblje tim državama, jer ja isto tako Pretpostavljam da postoji mogućnost u idućih nekoliko godina da dođe do ponovnog izbijanja takvih bolesti i s tim u vezi je važna prevencija. Dakle, postoje nekakve planove kako bi se može poboljšati to. Hvala. Hvala vam, zastupnica Hvala vam i hvala odboru što je ovo stavila na, što je na dnevni red. Htjela bih zahvaliti direktorici Jakub na prezentaciji na jasnoći kojima je predstavila činjenice. Kada je riječ o ovom pitanju, jasno je da i dalje nedostaju sredstva, nedostaju financijska sredstva, kreveti pa i liječnici. Činjenica je da ne postoji dovoljno velika potpora Europske unije. To bi nas trebalo nastaviti bi nas trebalo brinuti, nismo dovoljno učinili kao Unija i tu me zanima što naša gošća može reći koji su, koji su stvari o kojima bismo, bismo trebali promisliti kako bismo zaustavili zarazu. Rekli ste da vam potrebni dodatni novci. Može, Možemo li mi nešto konkretno učiniti kako bismo izvršili pritisak na zemlje članice? Koja je uloga koju bismo trebali po tom pitanju zauzeti? Vidimo da ova zaraza pogača čitava društva brinete li se, e, odnosno usmjeravate li svoje napore i ka drugim bolestima koje pogađaju ta društva kao što je malarija, zato što ne možemo dozvoliti da se borba protiv ovih bolesti zapostavi. I rekli ste da postoji nada u cijepivo koje bi se trebalo komercijalizirati početkom iduće godine. Međutim, vidjeli smo da smo u prošlosti činili određene greške, kako sa ebolom, tako i sa drugim zaraznim bolestima. Nismo ih ozbiljno shvaćali kada su se pojavile. Vidjeli smo nedostatak inicijativa i koordinacija u pronalasku cijepiva. Što moramo učiniti kako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 Pozdravio bih naše goste i htio bih izniti neke primjedbe. Dakle, zahvaljujem e, gospođi Jakab i drugim gostima na svim informacijama koje su nam pružili. Međutim, nešto po meni nedostaje. Svaka epidemija ima svoju dinamiku. Ona počne, dođe do vrhunca i potom opada. Uvijek je bilo tako i to se zasigurno neće promijeniti. I e, zato me zanima u kojoj je fazi sada epidemija? Jesmo li na vrhuncu? Jesmo li u fazi opadanja? Ovu epidemiju vrlo, vrlo blisko prate sredstva javnog informiranja. S jedne strane vidimo stvaranje panike, s druge strane vidimo pak posvemašnju ravnodušnost. Mislim da ćemo polako doći u fazu u kojoj ćemo zaboraviti ovu epidemiju, kada ćemo svi prema njoj biti ravnodušni ili ćemo ili će se ona pak koristiti i kao argument za neke populističke tvrdnje. Imam pitanje za predstavnika komisije, ali i druge goste. Hoće li se nastaviti traženje cijepiva? Jer je sasvim jasno da će se uskoro epidemija nestati. Međutim, tu je problem koji predstavljaju njene mutacije. Rade li se e, studije s tim u vezi? mogu, li se, se one iskoristiti za neke druga, buduća cjepiva? Postoje li koordinacija sa američkom FDA? Mislim prije svega na e, istraživanje i testiranje cjepiva. Potom je tu pitanje lijekova, to je složenije pitanje. A epidemijom, epidemijom možemo upravljati jedino cijepljenjem, pa me zato zanima hoće li se nastaviti istraživanje. I u slučaju ovog širenja panike, htio bih naglasiti da ne bi bilo dobro da radimo, da ponovimo istu grešku koju smo ponovili sa svinskom gripom, kada smo proizveli ogromne količine cjepiva koje se potom nisu iskoristile. Zato pitam gospođu Jakab, jesmo li na vrhuncu epidemije ili je ona u A za komisiju Ponavljam, hoće li se nastaviti sa istraživanjima cjepiva i postoji li koordinacija sa američkim FDA-om? E, Zadnja dva pitanja. Si, Hvala vam. E, jasno je da postoje faktori koji pojačavaju širenje virusa poput e, koja tjera šišmiše koji prenose ovaj virus koji ih tjera bliže ljudskim naseljima. Vidimo da se troše ovi prirodni resursi, bilo bi dobro napraviti analizu koja to uzima u obzir. Tu je i konzumiranje mesa životinjama koje, životinja koje žive u tim krajevima, a koji se hrane, to su žideri koji se hrane na primjer, zaraženim šišmišima. Je li moguće u tom smislu osmisliti neke preventivne akcije kojima će se djelovati na terenu, kojima će se informirati tamošnje stanovništvo postoje ili neki program koji je usmjeren u tom pravcu? Thank you and last but not least, <laughs> Mr. Turmes. Ehm, vielen Dank. Gospodin Turmes. Ich will hier auch nochmal das... Hvala lijepa. Ono što je rekla moja kolegica Vizer, mislim da to mogu podržati, dakle treba nam malo više energije, malo više akcije. Ti problemi na terenu, oni koji su sa drugim organizacijama u kontaktu, oni vide potpuno drugačiju, puno hitniju sliku. I ja bih gospodinu Lavi isto predložio da pozovemo predstavnike eh, liječnika bez granica u naš odbor. Unijet ćemo s tim u vezi jedan službeni zahtjev kako bismo možda dobili uvid od ljudi koji su malo bliži terenu i koji ne pokušavaju, to ne moraju prikriti svoje greške koje su učinili na samom početku. Ja imam još dva pitanja. Jedan novinar eh, mi je prošli tjedan postavio sljedeće pitanje. Što će se dogoditi ako u prosincu, siječnju, veljači ili ožiku dođe do vala gripe u Europi? mi živimo u razdoblju, to jest e, u razdoblju e, pretjeranog pretjerane količine informacija. Mi živimo u e, internetskom razdoblju gdje se zapravo na viralan način šire informacije. Kako smo mi pripremljeni na bilo kakav takav slučaj koji će se zatim poput vatre proširiti internetom. Ne bismo li trebali na takvu eventualnu situaciju širina panike moći reagirati? Ne bismo li trebali pripremiti našu komunikaciju putem interneta? Jer novine i televizija to je nešto za stare ljude koji uvijek kasne 24 sata za e, informacijama. Danas se informacije šire putem interneta, tu nastaje hype. Kako smo mi spremni na to i kako mislite spriječiti da se panika širi putem interneta? Hvala. Hvala vam. Imamo još jedan zahtjev i to kolege Gramati Kakisa. Ima telefteos, elpizo, θα είμαι πολύ Hvala vam. Biću kratak. Pa i u Bibliji se veli da će posljednji biti prvi. Po meni je današnja rasprava pozitivna i bilo bi dobro da su ovdje bili predstavnici liječnika bez granica, međutim jasno da ne možemo imati sve na isto mjesto u isto vrijeme. Ukoliko je moguće, htio bih čuti potvrdu da 28 zemalja članica raspolaže sa svim potrebnim znanjem i infrastrukturom kako bi se nosili sa virusom. Naročito one zemlje u kojima trenutno vlada jedna nepravedna gospodarska kriza koja je uništila veći dio zdravstvenog sustava. I još jedno pitanje o nečemu o čemu danas nije bilo riječi. ova užasna epidemija bi mogla stvoriti i sekundarne fenomene rasizma i tu smo trebali biti vrlo oprezni. Htio bih ponoviti nešto što su rekli kolege prije mene. Moramo izvući pouke za budućnost. pouke o tome kako smo djelovali, naučiti nešto iz ovog, nedostatka, iz ovog nedostatka solidarnosti s najsiromašnijima, te kako bolje pomoći drugima. Hvala vam da je riječ ravnateljici Jakab da odgovori na pitanja kolega. Hvala vam na dobrim primjedbama i na pitanjima koje ste postavili. Oni su sasvim opravdani. Evo želim početi s ovim zadnjem. Jasno da vas brine 28 zemalja članica, mene brine svih 50, brinu sve, sve 53 zemlje Europe. Zapravo nas zabrinjava cijeli svijet, imamo e, dobru suradnju sa svim našim organizacijama, međutim evo ja se bavim e, evropskom, evropskim dijelom mreže, mi smo, imamo sjedište u Kopenhagenu, Brojni moji suradnici rade u Africi, neki od njih se zaduženi za rad na zaraznim bolestima u Europi, neki od njih su u Gvineji. Dakle, imamo informacije iz prve ruke. I ove informacije koje sa vama dijelim nisu nešto što dolazi iz našeg centra u Kopenhagenu, već nešto što dolazi direktno sa terena. Kada je riječ o Europskoj uniji, za mi dalje mislimo da je rizik širenja ebole malen, da su europske zemlje dobro spremne, međutim moramo učiti iz svega, uključujući španjolskog slučaja i vidjeti koje se dodatne mjere moraju poduzeti. Zato što, kao što sam i prije istaknula u mnogim navratima, što prije, kada vidimo da su nam na dijelu mjere štednje, to uvijek šteti javnim sustavima zdravstva. Vidimo da je potrošnja za zdravstvo, da je 3% ukupnog, ukupnog proračuna koje, koje nam je na raspolaganju i to je nešto što moramo promijeniti. Dakle, jedno područja gdje e, ja mislim da bi Europski parlament, naročito odbor ENVI mogao djelovati je da se osiguraju da se više intervenira u prevenciju. I da se utvrde gdje su nedostaci u pripremi europskih zemalja i da se to riješi. Danas je to ebola, sutra će to biti koronavirus i slično i tako dalje. Moramo biti spremni imati osnovne kapacitete kojim ćemo se nositi sa ovim situacijama. Još nismo tu jako napredovali. Dakle, mislim da je to nešto što moramo imati na umu. Općenito se slažemo, to ste vi istaknuli, da trebamo kontrolirati ovo izbijanje virusa na njenom izvoru, to je zapadna Afrika on, još uvijek nemamo kontrolu nad situacijom. Još uvijek smo u fazi kada moramo obrazavati međunarodne napore i osigurati se da se sve ono što je zacrtano u planu UN-a i Svjetske zdravstvene organizacije ostvari. Potrebni su nam centri za ebolu, vidjeli ste koliko ih je na slajdovima, treba nam međunarodno osoblje, imamo samo 150 suradnika na terenu, potrebno nam je i osoblje iz tamošnjih zemalja. Riječ je doista o humanitarnoj krizi bez presedana. Zato u odgovoru ne vodi samo svjetska zdravstvena organizacija, već e, sve organizacije UN-a. Također imamo probleme sa kulturalnim pitanjima, kao što je pokapanje, obredi pokapanja, kako možemo osigurati dostojanstvene pokope. Mislim da se krećemo u dobrom pravcu, ali ciljeve još nismo postigli. Dakle, imamo značajne probleme sa izolacijom pacijenata i sa sljedivošću zaraze. E tu nam je potrebno uključenje lokalnih zajednica kao i međunarodno osoblje. Drago mi je što je zastupnica Rivazi postavila pitanje koje se puno postavlja u medijima. to je jesmo li zakasnili s našim odgovorom. Moj odgovor je da nismo. Mi smo najavili uzbunu osmog kolovoza i to u skladu sa svjetskim zdravstvenim pravilima. A tijekom mjeseci koji su tome prethodili, već smo bili na terenu. U ožujku smo podigli e, uzbunu na razinu dva, A tijekom travnja iz svibnja već smo tamo putili 110 e, djelatnika naše organizacije. I to je uglavnom došlo iz afričke regije koja se dosta kritizirala, ali bez pravog razloga. Činjenica je da ne možda nismo dobro komunicirali, mi nismo dobri komunikatori u našoj organizaciji, to moram prihvatiti, ali ne mislim da smo učinili nešto pogrešno i da smo zakasnili sa odgovorom. To postoje pravila na svi, propisi na svjetskoj razini i slično. Dakle, općenito mislim da moramo dati ocjenu poduzetih mjera i čim uspijemo kontrolirati situaciju, dat ćemo ocjenu. Međutim, na osnovu svjetskih medicinskih propisa imamo prostora za manevar. Vidjeli smo da se kritizirao nas pristup u situaciji s epidemijom H1N1, tamo smo vikali stiže vuk, stiže vuk, a sada smo napravili i evaluaciju tamošnje uzbune koje se, koje se raspravlja na svjetskoj razini. Međutim, sada se moramo ko svi koncentrirati na odgovor na ovu situaciju. Proći ću neka od vaših pitanja. Hvala vam još jednom što ste ih postavili. Mislim da se svi slažete da se moramo koncentrirati na zemlje zapadne Afrike. To je ono što činimo. Po meni mjere Štednje se ne bi trebale koristiti za oslabljenje javnog zdravstva. Neki su se pitali kako trebamo usmjeriti donatore i pomoć zapadnoafričkim zemljama. To je jedno od ključnih pitanja zato što nije dovoljno investirati u programe cijepljenja. Uvijek trebamo imati nešto što se odnosi na jačanje zdravstvenog sustava. Problem u Zapadnoj Africi je bio građanski va, e, rat koji je oslabio te zemlje, infrastrukturu, uključujući zdravstveni sustav, personal je napustio zemlje i tek se počelo sa reizgradnjom svega kada je izbila ebola. Dakle, ovaj opravak će trajati više desetljeća i bit će izazov za sve nas. Što se tiče uloge Europske unije. Mislim da je ona dobro odigrala svoju ulogu, da je bila konstruktivna i to na dva načina. Dijelom kako bi zaštitila građane Europske unije, ali kako bi doprinijela našim naporima koji se ulažu u zapadnu Afriku. Kada je riječ o prvom, Podržavam ono što je rekao kolega Rajan, a to je da se održavaju redovni sastav, sastanci nadležnih tijela, uključujući i ECDC, to je jako korisno, a italijansko predsjedništvo je odigralo pozitivnu ulogu kada je riječ o raspravi o ovoj temi u Europskom vijeću, već i organizaciji izvanrednih sastanaka na razini Ministarstva zdravstva kojim su se, kojim se, na kojima se raspravlja o to je li potrebna dodatna kontrola ili ne, jesu, jesu li uvedene mjere dovoljne. Tu je također, su također dodatni sastanci sa povjerenicima, sa mnom, sa drugim dionicima o tome jesu li mjere koje su donesene učinkovite ili ne. Zemlje Europske unije su uvijek igrale značajnu ulogu u pronalaženju sredstava za ostvarivanje programa UN-a i Svjetske zdravstvene organizacije. Hvala vam na tome još jednom. Na zadnjem sastanku najavljivalo se nešto kao 180 milijuna eura koji su već izdvojeni od strane Europske unije za naše programe, međutim potrebno nam je još sredstava kako u gotovini, tako u obliku osoblja te u, u obliku zdravstvenih centara. Ovi potonji se grade, to ste vidjeli u prezentaciji. I osim ovih 15 koji su već u funkciji, imamo još dodatni 20 na kojima se radi i oni će, nadamo se, uskoro biti dovršeni, a to će nam dati dodatnih 5000 kreveta uz one već postojeće. Međutim, potrebno je e, dopremiti e, još dodatnog međunarodnog osoblja i moramo garantirati osoblju da u slučaju da zapadnu nevolje, da će dobiti odgovarajuću skrb, da će biti vraćeni kući. To je također pitanje koje je postavila zastupnica iz Španjolske. Da, mislim da bi bilo lakše svima ukoliko bi mogli biti tretirani na, na terenu, ukoliko se ono može pružiti tamo, to nažalost do sad nije bio slučaj, ali radimo na gradnji kapaciteta u zapadnoafričkim zemljama, te mislimo da će ono biti funkcionalno, a tada će e, biti na raspolaganju i ova medicinska evakuacija na koju smo do sad e, računali, a onda bismo s vremenom nju mogli postupno napuštati. tu su i dodatna pitanja koja se tiču cijepiva, mnogi ste se dotaknuli te teme. Kao što sam vam rekla, do sad se oslanjamo na mjere u javnom zdravstvu koje su postojeće. Međutim, s obzirom na trenutnu situaciju u tijeku su istraživačke aktivnosti na razvoju cijepiva, to prije nije bio slučaj. zato što do sad nisu postojali poticaje za komercijalizaciju. Da, moram skratiti. A tu bih vam pohtjela postaviti pitanje, gospodine predsjedniče, kao i odboru. Htjela bih da se za sve ove zanemarene bolesti, za sve bolesti povezane sa siromaštvom, da pronađemo neki mehanizam za poticanje istraživanja i razvoja to dolazi u središte pažnje jedino kada počnu obuhvaćati zemlje poput Europske unije, odnosno SAD-a. Imamo u tijeku ispitivanja, dovršetak prve faze gdje se, gdje se razrađuje sigurnost cijepiva. U drugom krugu se procjenjuje učinkovitost Cijepiva i uz pristanak onih koji su zaraženi. Nadamo se da ćemo uskoro moći testirati cjepivo na ljudima, naravno, koliko sve bude u redu. Onda se moramo složiti e, oko kriterija tko će primati cjepivo jednom kada ono postane dostupno. Želim se dotaknuti još nekih pitanja poput e, migracije, migratornih tokova, to je važno pitanje. Uključeni smo u suradnju sa južnoevropskim zemljama. Većina migranata dolazi iz drugih zemalja, ne onih koji su zahvaćeni, zahvaćene ebolom, a većina migranata su zdravi migranti. Dakle, ovo je tema na kojoj moramo zajedno raditi, pronaći dobar način kako odgovoriti na zabrinutost koju osjećamo od javnog mjenja vezano uz ove migratorne tokove. Ne smije se kontrolirati njihovo kretanje. Vidjeli smo koje mjere, e, koje se mjere primjenjuju na sve koji uđu na teritoriji Europske unije. A što se tiče pitanja potpredsjednika, hvala vam što ste se toga dotaknuli, ovih pouka koje moramo izvući. Naravno da iz ovoga moramo izvući pouke. Dva su pitanja jako važna. Jedno je da moramo jačati naš zdravstvene sustave u Africi, da su potrebne, potrebna dodatna integracija specifičnih programa i da moramo ojačati osnovne kapacitete koji još ne postoje, ali rekla bih da na razini Europske unije imamo većinu ostalih kapaciteta koji su operativni, problemi se nalaze i izvan Europske unije, a to su posebne, posebni problemi s kojima se moramo nositi. Ja bih rekla da su, da su napori Europske unije dovoljni, naravno da uvijek da se uvijek može učiniti više, ali kada je riječ o zaštiti europskih građana, mislim da postoje odgovarajuće mjere. Kada je riječ o zapadnoj Africi, htjela bih ohrabriti evropske zemlje, uključujući zemlje Europske unije, da dodatno podrže programe koje su zato namijenjene. Evo privodim kraju svoje izlaganja, ali bilo je jako puno pitanja. Kada je riječ o konzumaciji Šišmiša koje ste spomenuli, da, riječ je o izuzetno siromašnim zemljama i kada su oni izolirani, oni najčešće nemaju pristup hrani. Dakle, još jedno pitanje kojim se moramo pozabaviti je um, sigurnost konzumacije hrane, sigurna konzumacija. Moramo zato osigurati dodatne resurse, dodatna fleksibilna sredstva. Trebamo im dati i hranu. I još e, nekoliko riječi o gripi. U Azerbajdžanu je održan sastanak na tu temu. Htjelo se izvući pouke. Imali smo slučaj malarije. I sada evo vidimo dolazak sezona gripe i važno je da se svi cijepimo protiv gripe kako bismo se zaštitili i kako bismo minimalizirali mogućnost izbijanja ove bolesti. To se tiče i zapadne Afrike, to su kolege istaknuli jer je sada sva pažnja usmjerena ka eboli, a jako malo pažnje usmjereno drugim zdravstvenim pojavama kao što su porodi, bolesti djece. Jako je tu malo kapaciteta u tim zemljama koje su posvećene tim pitanjima. Ispričavam se na možda ono sam uzela previše vremena i ako nisam odgovorila na sva pitanja, ali evo sam svoje izlaganje kraju. Hvala vam. Želim zahvaliti ravnateljici eh, Svjetska zdravstvena organizacija za Europu. I sada će prevoditelji prestati sa radom, a ukoliko je zbilja potrebno, da ću riječ komisiji i vama, agencijama Je to vrlo kratko. U redu, ne možemo sada zaključiti sastanak uputite pitanje, ali govorite nam pitanje ali bilo kratko. ECDC? Možemo smanjiti rizik na nultu stopu tako što izoliramo Afriku, ali njima su potrebni zdravstveni radnici i zbog toga moramo biti spremni na to da kao prvo možemo zagarantirati tim radnicama da se mogu vratiti u Europu, da su bolnice za to spremne i tu trebamo zapravo uputiti naš napor. Hvala. Želim zahvaliti svim zastupnicima, svom osoblju i prevoditeljima na tom što nas podržavaju, e, što toleriraju malu odgodu, to je malo kašenje. Vidimo se nas popodne na idućem sastanku ovog odbora. Hvala.